Poštovani kolege, ispričavam se zbog kašnjenja. No, sada je ipak vrijeme da počnemo. E, moramo početi o od jedne točke o kojoj nismo jučer razgovarali, a to je četvrta točka na dnevnom redu, to je povratno izvješće sa međuinstitucionalnih pregovora. Dakle, aktivnosti za provedbu prava o krmevu i hrani. Posljednji sastanak je održan 27.1. i raspravljalo se o poglavlju koje se odnosi na financijsku kontrolu. Drugo, homologacija i emisije za e, nepokretna vozila, dakle Peti razgovor se održao od 26.1. sa e, agendom koja je uključivala sve otvorene za otvorena pitanja. Zakonodavci traže konačan sporazum oko tog predmeta i postignut je sporazum oko sljedećih e, točaka, dakle posebnih obveza koje se odnose na motore i pogonska sredstva. Također trebalo se postići drugi sporazum oko provedbenih i delegiranih akata, no vijeće komisija nisu našli sporazum tijekom rasprave. su zakonodavci će se uspjeti sporazumiti o međuinstitucionalnom sporazumu o um, boljem zakonodavstvu. Zatim, smanjenje onečišćenja iz cestovnih vozila. Na drugom strijalogu o smanjenju emisija iz cestovnih vozila, koji se od 19. studenog 2015. godine, došlo je do zastoja raspravi kada je otvoreno pitanje prilagodbe Lisabonskog ugovora. U prosincu i siječnju 2016. godine održala su se neformalna savjetovanja na tehničkoj i političkoj razini unutar parlamenta između institucija sa e, svrhom pronalaženja kompromisa o e, delegiranju ovlasti u sukladno uredbi 715 iz 2007. godine. Međutim, ove rasprave nisu dale dovoljnu podlogu za treći trijalog. Sljedeća točka je e, točka broj 14 na dnevnom redu, a to su preporuke koordinatora od 21. siječnja. Prosjećene su vam preporuke elektroničkim putem i ako nema nikakvih e, prigovora, onda se smatraju usvojenima. I sada možemo prijeći na e, prvu pravu točku na dnevnom redu za danas, odnosno razmjenu mišljenja sa gospodinom Bruningsom izvršnim direktorom Europske agencije za zaštitu okoliša. Kao što znate, svake godine imamo razmjenu gledišta sa svakom agencijom. A danas e, imamo ovaj sastanak sa e, ravnateljem Agencije za zaštitu okoliša kako bismo e, raspravili radni program Agencije za 2016. godinu. Radni program e, se usklađuje sa četiri strateška područja koja oblikuju višegodišnji radni program za 2014. i 2018. I e, Čućemo sada koje su glavne aktivnosti, dajemo odmah riječ ravnatelju kako bismo mogli odmah započeti raspravu. Direktor će e, nam izložiti radni program agencije. Hvala. Poštovani zastupnici u Europskom parlamentu, doista mi je uvijek drago doći pred vas kako bismo razmijenili svoja gledišta. Želim istaknuti da smo ostvarili uspješnu suradnju sa odborom ENVI u proteklim godinama. I dobro smo surađivali sa tajništvom u izradi predmeta i povezali smo se sa gospodinom Farijom koji je, da se tako izrazim, časnik za vezu s nama. Profesor Skulos i profesor e, Heneke su e, u našem odboru kao osobe za kontakt e, i također želim zaglasiti da surađujemo sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sjeni kako bismo im pomogli u njihovom radu ovdje u parlamentu. Osim toga, surađujemo i sa stovom sa odborom za znanost i tehnologiju i također pripremamo posjet tog odbora našoj agenciji. Dakle, rekao bih da ovdje doista postoji velika spremnost na suradnju. Naš godišnji program za 2016. godinu je treći radni program koji se uklapa u višegodišnji radni program. Tu postoji visok stupanj dosljednosti iz dva razloga. Dakle, naš višegodišnji radni program izradili smo u uskoj sa e, programom institucija i to je ugrađeno u sedmi okvirni program za zaštitu okoliša. I e, mislim da smo ovdje razgovarali i o višegodišnjem i o godišnjem programu i to smo izradili u uskoj suradnji i zahvaljujući izvrsnom dijalogu sa ključnim dionicima i institucijama, dakle sa parlamentom, e, sa komisijom i e, zemljama članicama. E, želio bih ovdje izdvojiti tri strateška područja. Prvo je potpora provedbi politike i to pravovremenim, ciljanim i relevantnim informacijama. S obzirom e, na pozornost koja se posvećuje provedbi politika u ovom trenutku u institucijama, mislim da mi možemo dati e, čvrstu potporu vama i drugim institucijama u tom radu. Drugo ključno strateško područje je usko povezano sa dugoročnim programima Europske unije od 2030. do 2050 i to zovemo stvaranjem znanja i potporom za dugoročne tranzicije u sektoru energetike, u sustavu prometa i mobilnosti i također u poljoprivredno-prehrambenom sustavu u europskom okruženju. I treće, i to je ono E, u čemu želimo odigrati doista jedinstvenu ulogu, odnosno želimo biti tijelo koje će promicati razmjenu znanja, izgradnju kapaciteta i prikupljanje znanja o ovim temama u Europi. Putem naših mreža prisutni smo u e, zemljama članicama i drugdje i svake godine tisuća ljudi dolazi u našu agenciju u cilju održavanja strukturiranih sastanaka oko tematika kojima se vi bavite. Dakle, doista igramo svoju ulogu. Kada pogledamo naša glavna područja djelovanja, evo ja bih iz toga izvojio samo nekoliko, dakle izvješćivanje o europskom pravu, europskoj stečevini u području zaštite okoliša, klime i održivosti. Naravno, mi ćemo e, i dalje nastaviti raditi na pitanju kvalitete zraka, a to je tema koja je e, prošle godine privukla veliku pozornost i uvijek je jedan od prioriteta, ako ne iz drugog razloga, onda zbog toga što je u očima stanovništva onečišćenje zraka nešto što najviše škodi zdravlju u Europi. Zatim bioraznolikost i priroda. Odigrali smo ključnu ulogu u prikupljanju potrebnih znanja za provjeru direktiva o prirodi, odnosno o pticama, i svime što je bilo povezano sa Naturom 2000 i tim direktivama. I naravno mi ćemo nastaviti raditi u tim pravcima. Osim toga, radimo na e, prometu i okolišu i u tom okviru ćemo nastaviti dostavljati potrebne informacije i dokumente kako bismo i dalje sudjelovali u ovoj doista važnoj raspravi. Naravno, nastavit ćemo i dalje raditi na klimi i energetici, budući da se i ti programi brzo dalje razvijaju. Nadalje, kakvoća vode. To je još jedno pitanje koje sada priseva veliku pozornost e, s obzirom na zeleno gospodarstvo i e, rješenja temeljena na prirodi i e, s obzirom na pitanje održivosti i mi ćemo i dalje stavljati snažan naglasak na ta pitanja. Također ćemo nastaviti prikupljati potrebna znanja za naše sudjelovanje u programu Kopernikus. Kao što vjerojatno znate, mi smo odgovorni za komponente in situ, dakle na licu mjesta programa Kopernikus i surađujemo na zemljama članicama na iskorištavanju um, koristi od milijardi ulaganja u hardware i software i kako bismo to usmjerili prema odgovarajućim ciljevima. I na kraju, naša potpora velikim političkim programima, odnosno paket kružne ekonomije koji je predstavljen početkom prosinca. E, već niz e, godina svojim izvješćima otvaramo put e, kružnoj ekonomiji kada je riječ i o učinkovitom korištenju resursa i o gospodaranju otpadom. Upravo smo pripremili nove dokumente o učinkovitosti resursa na europskoj razini, ali i na razini zemalja članica i tu nastojimo prikupiti podatke o onome što se tamo događa. Upravo smo izradili jedan dokument koji razmatra koji će nam pokazatelji trebati kako bismo doista dobro popratili inicijativu kružne ekonomije. Mi i Eurostat smo zaduženi za to i naravno e, surađujemo sa Eurostatom u tom smislu. Drugi paket odnosi se na klimu i energetiku. tu bih e, ukazao na tri različita elementa. Dakle, prvi je e, Europska agenda za klimu i energetiku do 2030. godine. Tu smo nadležni za popis stakleničkih plinova i također za analizu pravca kojima se Europa kreće. Kada je riječ o obnovljivoj energiji, krenut ćemo putem zacrtanim u zemljama članicama i na europskoj razini i nastavit ćemo raditi na boljem razumijevanju onoga što znači energetska učinkovitost za 2020. E, i do 2030. a i dalje. E, zatim e, radimo na pitanju prilagodbe i to na e, razini Europske unije, ali također i na razini zemalja članica u smislu prilagodbe politika i strategija. Imamo platformu Climate Adapt koju smo ostvarili sa glavnom upravom klima E, koja prikuplja podatke zahvaljujući kojima zamječanice mogu pratiti ono što se događa. I na kraju, kada je riječ o gradskom okruženju, mislim da e, strategija prilagodbe dobiva politički zamah koji je sve veći i mi to podupiremo i našim znanjima koje su okrenuta više ka gradskom okruženju. Kada je riječ o energetici, ove godine ćemo u suradnji sa drugim partnerima promisliti o značenju razdoblja nakon Pariza i sporazuma koji smo svi do određene mjere pozdravili i proslavili, no treba vidjeti koje će biti njegove implikacije po naš rad. I treće, energetska unija. To je još jedan širi, sveobuhvatni okvir kada je riječ o klimatskoj i energetskoj budućnosti Europe i naravno to će zahtijevati također i prikupljenje govorećih znanja i izvješćivanje. Zatim e, rad na prirodnom kapitalu. Tu je jasno da su bioraznolikosti prirodni kapital sve veći temelj za zeleno gospodarstvo. Recimo tu su rješenja na temelju termalne energije i biorješenja, biokemija, privlače se veća ulaganja, tu su moguće i inovacije. Naravno, s našeg stajališta, ako želimo govoriti o prirodnom kapitalu i o rješenjima koja su temeljena na prirodi, trebamo naravno razumjeti prirodu. Jer bilo bi iluzorno misliti da imamo dobra prirodna rješenja koja međutim narušavaju bioraznolikost i prirodni kapital. Dakle, zajedno ćemo raditi na ovim pitanjima i uspostaviti tu vezu. Želim još naglašiti da kada je riječ o zelenom gospodarstvu, postoji također i program za e, plavu ekonomiju. Mm, mi ćemo nastaviti analizirati ekosustave, ekosustave mora i oceana i nastaviti pridonositi radu na plavoj ekonomiji. Četvrti veliki paket je europski odgovor na ciljeve održivog razvoja i tu podupiremo europske institucije u provedbi ovog programa, naročito kada je riječ o razradi indikatora i e, znanstvenih podloga. Sada, e, kada se to uobličava i na razini institucija, mi ćemo tome pridonijeti svojim znanjem i razradom pokazatelja. Peti element ili paket koji želim izdvojiti, s obzirom na sadašnji politički kontekst, jest vijest da smo upravo E, potpisali dva nova ugovora sa glavnom upravom NIR za potporu um, istočnog partnerstva i južnog partnerstva. Južno partnerstvo, kao što znate, su zemlje duž Mediterana i kao što vas sigurno neće iznenaditi, to su zemlje s kojima je svakako poželjno surađivati. I naravno Europa želi biti uspješna na e, sredozemlju kada je riječ o očuvanju tog e, okoliša, a također i stvaranju temelja za napredna gospodarstva na tom području. To činimo u uskoj suradnji sa Unijom za Mediteran i UNED mapom e, mediteranskim akcijskim planom e, i to e, radimo zahvaljujući svojem iskustvu svečno u suradnji sa zemljama na sredozemlju. Kada je riječ o istočnom partnerstvu, dakle radimo sa šest susjednih zemalja na istoku Kada je riječ o paneuropskoj agendi e, UNEKA i UNEPA, to će ove godine rezultirati ministarskom konferencijom u Batumiju i e, radimo također na geodu, odnosno globalnim izgledima za zaštitu okoliša. To također ima svoju europsku dimenziju i mi ćemo u narednim godinama nastaviti raditi na tome. I na kraju posljednji ključni element je mm, komuniciranje onoga što činimo. Obraćanje javnosti, kao što ste možda primijetili prošle godine. E, komuniciramo e, sa zemljama članicama o našem izvješću za 2015. godinu izgledima za okoliš i to smo predstavili ne samo u Briselu pred svim institucijama, nego i u drugim većini zemalja članica Europske unije. Mislim da je to doista stvorilo bolji umreženi pristup znanju koje prikupljamo, koje služi kao potpora europskoj razradi politika. Zatim, naš pristup. Mi se i dalje usredotočujemo na učinkovitost i na suradnju. U posljednjih godinu i pol do dvije godine ojačali smo suradnju sa Eurostatom, imamo zajednički istraživački centar, imamo RTD i obzor 2020. I tu se milijarde eura ulažu u istraživanje, a mi želimo bolje iskoristiti rezultate tih istraživanja na učinkovitiji način. I naravno radimo na pitanjima zaštite okoliša i klime, a tu surađujemo s dvije glavne nadležne uprave. Također mm, razrađujemo e, i razmjenu znanja unutar zajednice umjesto da e, svi mi radimo u, svojoj kuli bijelokosnoj mi se stajemo najmanje dva puta godišnje i to nam daje nov pravac u našem radu i također možemo bolje sagledati ono što činimo kao potporu u europskoj politici. To je izvrsan pokazatelj suradnje, ali to nam pomože i da dobijemo na učinkovitosti. Dakle, možemo raditi ono što radimo bolje i sa manje resursa. Želim naglasiti i e, snažnu suradnju sa našim zemljama, članicama. Mi smo uglavnom mrežna organizacija, dakle naša suradnja sa zemljama članicama treba ne biti jednosmjerna, dakle suradnja u kojoj bi zemlje članice dostavljale podatke informacije nama kako bismo mi izradili izvješća. Ne, naprotiv, želimo da ono što činimo bude potpora nacionalnim programima i da to pomogne, pomogne u izgradnji kapaciteta u zemljama članicama i zato postoji naša mreža EONET, zahvaljujući kojoj smo ojačali suradnju u proteklim godinama sa zemljama članicama i to ćemo nastaviti činiti. Kada je riječ o suradnji s parlamentom i konkretnije sa odborom ENVI, kao što sam rekao, pripremamo posjet agenciji što nadam se će pomoći u boljem razumijevanju naše daljnje i sadašnje suradnje i u najmanju ruku šest puta godišnje imamo priliku surađivati sa profesorima Skulom i Heneke koji E, zastupaju gledišta parlamenta u našem radu. Dakle, dobro je imati i takvu vrstu suradnje. Evo i na kraju svojeg izlaganja rekao bih nekoliko riječi o budućim zahtjevima i resursima. Ako razmotrimo daljnju razradu politika, Agencija će svakako imati svoju ulogu u kružnoj ekonomiji, i to je jasno rečeno u komunikaciji. Naravno, mi smo e, vrlo motivirani za rad na kružnoj ekonomiji. Klima i energetika je još jedan paket koji će zahtijevati naš daljnji rad i još više resursa kada je riječ o budućim političkim područjima. Dakle, kada je riječ o učinkovitosti politika, bilo da se to uradilo u program boljeg zakonodavstva ili bilo koji drugi, svakako je nešto što predstavlja dalje opterećenje za agenciju. U posljednjih nekoliko godina smanjili smo broj radnih mjesta za 7%. Nitko ne može reći da smo se žalili na to. Nastojali smo se nositi s time na učinkoviti djelotvoran način, no ipak rekao bih da kada je riječ o budućnosti, da se e, bližimo kraju te e, iskoristivosti. E, Mm, rekli bismo da još ima mesa na kostima, ali još malo pa ćemo doći do kosti ako budemo morali dalje smanjivati resurse. Naravno, želimo e, reagirati na ove političke predmete ne zato što želimo pokazati prijateljstvo prema institucijama, nego doista zato što smatramo da su to budući izazovi za sljedeće desetljeće E, za europsko gospodarstvo, ne samo za europsko okruženje u užem smislu riječi i za samu Europu koja će se morati nositi uspješno sa izazovima 21. stoljeća, a mi vam u tome želimo pomoći i podastriti vam relevantne i pouzdane informacije. Zato trebamo imati odgovarajuće alate i sredstva kako bismo to nastavili činiti. Naravno, Spreman sam odgovoriti na sva pitanja i napomene o našem radnom programu, a to može biti izvan okvira ovog općeg uvoda. Hvala lijepa na prezentaciji gospodine Brunings. E, odmah ću dati riječ e, našim kolegama i našem e, dužnosniku za vezu gospodinu Fariju. Htio bih e, zahvaliti gospodinu Bruningsu što je e, došao ovamo i profesor Henekeu. E, ja bih vam zahvaljujem na odličnom radu u Agenciji za okoliš tijekom vremena. Naš, vaš odnos s nama, odborom za okološ, je vrlo dobar. Imamo stalno informacije od vas. Imate i dobre odnose sa državama članicama što pokazuje da radite odlično. Želio bih reći da me zaista impresionirala kvaliteta i sveobuhvatnost vašeg rada. Mislim da svi vjerujemo da je agencija izvor e, vrijednih informacija na području okolišta. I to vrlo zorno prikazuje ovo što ste sada iznijeli. Vi ste vrlo važni za Evropsku uniju, a to je e, jasno pokazala i vaša prezentacija. E, dakle, vi nam pomažete kod provedbe naših politika Govorili ste o nadolezećoj posjeti vašoj agenciji što je potrebno. E, to će sigurno obogatiti naša iskustva. Neću predugo govoriti, ali htio bih nešto reći e, o onome o čemu ste vi govorili u prezentaciji. Počet ću s nekoliko pitanja. E, sporazum u Parizu uključuje po prvi puta E, globalni cilj da e, se zagrijavanje e, održi ispod 2 stupnja Celzija, a, smanjivanja bi trebala ići i dalje. Naši ciljevi klimatskih promjena su vrlo važni. Što će agencija raditi da podrži definiciju politika i ciljeva na, tom, na ovom području? A što je sa kvalitetom zraka? E, spomenut ću još neke teme o kojima ste govorili. E, kvaliteta zraka u evropskim gradovima. U mojem gradu, Lisabonu, na primjer, imamo strašne probleme s kvalitetom zraka vi ste sigurno e, posjećivali Lisabon. E, kvaliteta zraka je e, jedan od prioriteta agencije. Razine zagađivanja u evropskim gradovima su vrlo visoke i gradovi se ne pridržavaju pravnih standarda za kvalitetu zraka, što je velika opasnost za javno zdravlje. Komisija je dala predloge e, prijedloge za e, e, emisije u stvarnim uvjetima vožnje, vožnje, međutim to nije dovoljno ambiciozno. To svi znamo. Kako stoji sa kompatibilnošću stajališta? Mm, mm, mm, povezivanje s programima mm, e, kružne e, ekonomije i ciljeva e, Europa 2020. Mm, koje informacije možete dati parlamentu? Kako nam možete pomoći u postizanju naših ambicioznih ciljeva? Ujedinjeni narodi su došli sa novim održivim ciljevima koji se moraju primijeniti i na europskoj razini. Mm, to uključuje i probleme okoliša. Što agencija mm, planira e, napraviti u, na području tih e, održivih ciljeva razvoja? E, I sada moje posljednje pitanje. tiče se posljednjeg dijela prezentacije. Sve su agencije podložne financijskim restrikcijama. Moraju se pridržavati proračunske štednje. E, htio bih znate e, kako gledate na proračunska sredstva koja su vam dostupna. E, da li je ograničenje resursa utjecalo na rad agencije? Gospodin petar ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Vrlo mi je drago što govorimo o ovoj temi danas. E, hvala gospodine direktore na vrlo jasnoj prezentaciji. Ja se bavim zaštitom okoliša već vrlo dugo. Ja sam istraživač kao e, istovremeno i političar vidim da javni prostor se sve više ispunjava novim ciljevima, novim izrazima, novim konceptima. Pa i profesionalci e, se teško nalaze u tom kaosu. Kružna ekonomija, e, globalna međuzavisnost, e, prirodni kapital i tako dalje. U vašoj prezentaciji bilo mi je drago čuti da ste naglasili prađenje e, provedbe strateških aspekata Europe, projekta Europe 2020. I ja mislim da je to e, važno. Važno je da se fokusiramo na naše namjere i budno pratimo provedbu. Ekološki aspekti e, su ovdje u prvom planu i to sve više i više. E, naši sporazumi sa važnim međunarodnim akterima su također u, pitanju. E, ne radi se samo o klimatskim promjenama. Vrlo mi je drago da u strateškom sporazumu s Japanom po prvi puta definiramo zdravlje kao strateški sektor sa specifičnim partnerom, u, naravno u suradnji s drugim sektorima. E, Evropska unija, a naročito komisija i sve druge institucije se suočavaju sa e, izazovom kako e, spojiti te koncepte u nešto učinkovito, nešto što će građani i vidjeti kao korist, a što će također koristiti i okolišu. Trebamo e, stručnjake za integralne koncepte i intersektorsku suradnju. Mislim da je to jedini put naprijed. Trebamo tražiti sinergije, sinergije između energetike, en, e, okoliša, zdravlja, industrijskog razvoja i tako dalje. E, to je glavni izazov. E, vaša agencija, vaša kuća, da tako kažem, je e, važni intelektualni i stručni pomoćnik na tom, u tom radu. Mi živimo u globalno međuzavisnom svijetu. Pa naši ciljevi E, moraju biti povezani s našim ambicijama na području sporazuma s drugima. Još jednom, postavljanje ciljeva, e, mislim da e, razne ni politički klubovi se natječu ko će imati najviše ciljeva. Međutim, to nije dovoljno. Imali smo u relativno uspješnu konferenciju u Parizu, ali sada moramo ići vrlo brzo u fazu provedbe. Indija postaje e, sve važniji partner Evropske unije i e, ja smatram da bismo s Indijom mogli postići sporazum. Naša bi ambicija trebala biti da surađujemo na ozelenjavanju indijske ekonomije. Možemo im dati znanje, tehnološku pomoć. Indija ne bi smjela slijediti primjer Kine, jer inače nećemo ispoštivati ono što smo dogovorili u Parizu. Hvala. Gospodin Bonafé ima riječ. Hvala gospodine ravnatelju na vašem dolasku vamo i također hvala na ovoj uvodnoj riječi u kojoj ste izdvojili važne elemente iz otvorenih predmeta koje još razmatramo. Imam e, pitanje o jednom predmetu, odnosno okružnoj ekonomiji novom prijedlogu revizije okvirne direktive komisija je povjerila Agenciji za zaštitu okoliša zadaću pripremanja e, studija o napretku ostvarenom u postizanju ciljeva. Moje pitanje ćete li uzeti u obzir samo kvantitativne ciljeve linearne progresije ili, i mislim da bi to bilo ipak e, uputno, ne bi li možda bilo zanimljivo procijeniti ulaganja u infrastruktura radi postizanja tih ciljeva ili ulaganja u istraživanje. Ili možda bi bilo još zanimljivije razmotriti operativne i strukturne planove. I još nešto. Ove studije se trebaju izrađivati svake tri godine, odnosno tri godine prije isteka roka za postizanje ciljeva. I tu imam još jedno pitanje. One zemlje koje još uvijek krasne, koje se još nisu uspjele uskladiti sa europskim ciljevima, ne bi li možda one mm, mogle biti predmetom e, nekih e, koraka i prije isaka te tri godine. Još jedno pitanje. Ja sam pročitala vaše izvješće o kružnoj ekonomiji u kojem postoji jedno vrlo zanimljivo poglavlje, poglavlje broj tri u kojem se govori o praćenju napretka ka kružnoj ekonomiji i tu vi s pravom ističete da je dan danas jedan od glavnih problema nedostatak priznatih i objektivnih načina izračuna kako bi se procijenio napredak ne samo zemlje nego i poduzeća. Da, mi govorimo o kružnoj ekonomiji, ali brojna poduzeća dan danas su već u kružnoj ekonomiji. Moje pitanje tu je sljedeće mjerenje učinkovitosti resursa putem potrošnje sirovina, ne bi li to bio pokazatelj ili da se bolje izrazim. Jesmo li danas u stanju primijeniti taj pokazatelj na svih 28 zemalja članica i to bi možda mogao biti prvi pokazatelj na kojem poraditi? Hvala. Gospodin Gerbrand ima riječ. Da, predsjedniče, hvala gospodine Vernik za jasnu prezentaciju koju smo upravo čuli. E, moje se pitanje tiče kontakata koju vi kao agencija imate sa Europskom komisijom. E, e ste najviše kontakata imali e, sa našim odborom NVM. Kružna ekonomija se ne gleda samo e, sada kao okolišni, e, okolišna tema, e, pa već važan element gospodarskog razvoja, pa sada se time bavi i opća uprava GROW. To je naravno povezano i sa klimom i cijelim prirodnim ekosustavom da li vidite e, interes drugih općih uprava za, e, za vaš rad, da li se one više orijentiraju prema okolišnim problemima? E, da li surađujete i sa općim upravama koje rade na gospodarstvu. Hvala lijepa predsjedniče. I ja bih htio zahvaliti izvjestitelju na vrlo zanimljivom izlaganju. Izvješće koje smo čuli e, prošle godine je naročito važno. Vi ste to naglasili. Mi vrlo, e, visoko cijenimo vaš rad. Mnogo je toga učinjeno e, na pripremi e, ovog izvještaja i na njegovoj prezentaciji. Na prezentaciji svih zaključaka e, u vezi s ekonomskim razvojem i u vezi s okolišem. Ja bih međutim htio E, zagovarati ono što je upravo rekao gospodin Peterle. E, mi imamo osnovnu strategiju Europa 2020. To je e, sveobuhvatna strategija koja je bila početna točka za naš proračun 2014. do 2020. E, stvari se vrlo brzo razvijaju, imamo mnogo kriza koje također utječu na provedbu ove agende. E, situacija je vrlo dinamična. E, javljaju se stalno novi izazovi i novi prioriteti. U, na primjer, za kružnu, kružna ekonomija je jedan od novih koncepata kao i efikasnost resursa, zelena ekonomija. Novi e, pojmovi se dakle stalno javljaju. Morali bismo imati bazu podataka kako bismo vidjeli interakciju između tih važnih područja. To bi nam omogućilo da e, vidimo e, kako e, e, ta područja djeluju međusobno i kakva je uloga država članica u tome. Kad uspoređujem definiciju bioekonomije u raznim državama članicama, navodim to kao jedan primjer, E, ja sam se u tome e, usredotočio na one e, zemlje koje primjenjuju izvještaje OECD-a. Ali tu imamo razne definicije, uključujući u zemljama koje imaju vlastite strategije. Kako se u to uključuje kružna ekonomija? Jedan primjer, na E, ne, želimo da organski otpad ide na deponije, ali e, to je, ako želimo provesti tu koncepciju, e, kako ćemo taj organski otpad izdvajati. Sada imamo samo definiciju otpad, ali morali bismo početi gledati organski otpad kao resurs, uključujući i u kontekstu višefaznog e, e, višefaznog e, prerađivanja otpada za recimo proizvodnju energije. Što vi mislite o takvom sveobuhvatnom sustavu? Kako sve to možemo integrirati? kako možemo e, te inicijative povezati kako bismo dobili dosljednost e, u djelovanju država članica. E, trebali bismo razlike što više smanjiti. Hvala predsjedniče. I hvala Hvala na ovom izvještaju o radu e, Agencije za okoliš. Imam dva pitanja. E, jedno se čini jako danskim, nadam se da je dansko. E, direktiva, direktiva o vodi. Sigurno znate da u Danskoj i u Ministarstvu okoliša da se ono spojilo sa Ministarstvom poljoprivrede i sada sve veću pažnju poklanjamo zagađivanju pesticidima, gnojivima. E, nastojimo uvesti e, e, poljoprivredu koja je organski bazirana, ekološki bazirana i bolja za okoliš. Dakle, to nije e, važno samo za Dansku. E, vidimo da se stalno odgađaju mjere. U Danskoj to pratimo. kako e, stojimo sa provedbom i praćenjem provedbe. To će nam kako reagirate na situaciju? razvoj situacije. E, drugo pitanje se tiče plastike. E, imamo katastrofu zagađivanja. E, to svi znamo, ali nemamo dobru znanstvenu bazu. U zelenom dokumentu komisije je u prošlosti postojala strategija za plastiku koja bi je e, išla do 2015. Sad bismo trebali e, dobiti novu strategiju za 2017. Ali naša baza znanja nije solidna. Vaša bi agencija trebala osigurati da imamo bolju osnovu, e, osnovu baziranu na znanju kako bismo mogli vršiti prevenciju i očistiti okoliš. E, imamo nedostatno znanje o situaciji. Recimo, e, trebali smo izdati E, direktivu ili nešto o tome da se više ne koriste e, lake plastične vrećice. Onda je rečeno da je to glupost, da se komisija time ne treba baviti, da to nije njena stvar. Ali sad smo toliko o tome govorili i pokazali kako je to važno i nadamo se da će komisija e, donijeti dobru strategiju, a to zato je neophodna dobra baza znanja. Možete li nam dati o tome neke odgovore? Gospodin Poc, hvala vam. E, predsjedniče, ravnatelju, ovdje sam. E, pročitao sam e, vaš program rada i iznenađuje me da ne spominjete invazivne strane vrste, niti pitnja bioraznolikosti, E, čudi, čudi me da ne, ne spominjete inuzivne strane vrste jer biološke invazije su zapravo jedna od e, velikih e, značajnih uzroka problema. A Drugo je pitanje halogena. Znam da oni imaju jako negativni učinak na bioraznolikost. To nije samo pitanje zdravlja, već i pitanje okoliša. Evo, to su moja dva pitanja. Thank you much. Miss eh, Kadenbach. Gospodja Kadenbach. Hvala. Nakon što je ravnatelj sam spomenuo direktivu, o FFH ja ne bih e, željela da e, se to opet ne naglasi. Mi naime imamo e, u našim smjernicama za održanje biološke raznolikosti smo utvrdili da bez dodatnih napora e, država članica sigurno nećemo ostvariti ciljeve za 2020. No kako bismo zaustavili taj ekološki gubitak, Europski parlament je u svojem e, mišljenju jasno tražio od komisije e, da se aktivira u državama članicama i podrži mjere doista u svim državama članicama kako bi se ta direktiva u ispravno provodila i da se to nadzire. Ono što je parlament jasno rekao jest da nije stvar zakonodavstva da nećemo ostvariti te ciljeve. Zakonodavstvo je samo po sebi dobro zakonodavstvo, ali pitanje njegove uredne provedbe e, da postoje financijske mjere, onda je to dobar element e, da se ti ciljevi ostvare i mislim da apsolutno je pogrešan put da u ime e, u okviru ovog programa briefinga se e, e, zaustave te mjere jer će to dovesti do pravne nesigurnosti. Otvaranje ovog paketa bi moglo dovesti samo do pogoršanja ovih mjera i onda bi se mogao ugroziti taj cilj, a to je očuvanje bioraznolikosti. Tako da vas molim da E, sve poduzmete kako bi se to zakonodavstvo koje je doista dobro i provodilo i kako bi se financirale mjere vezane uz isto. Gospođa Grosteter, hvala. Slušajući vas, e, kada ste spominjali različita područja svoje aktivnosti, doista se dobije dojam da ste se proširili na doista velik broj sektora u svojim aktivnostima. Ja imam tri komentara, treba mi možda vaša potvrda ili dodatne informacije vezane uz projekt cirkularnog gospodarstva. Taj e, projekt je u velikoj mjeri usredotočen na komunalni otpad, no zaboravlja industrijski otpad. Mene zanima što vi, što vi mislite o tome i koju ulogu biste mogli odigrati da se taj proces provede. Jer komunalni otpad je jedna stvar, ali u cirkularnom gospodarstvu je značajna stavka industrijski otpad. Zatim bioraznolikost i zaštita vrsta. U Francuskoj imamo problem s vukovima. Vuk je zaštićena vrsta naravno, ali u Francuskoj i u francuskim Alpama je sve veći sukob onih e, koji se bave stočarstvom, uzgam životinja i onih koji žele zaštititi prirodu, a osobito vučju vrstu. Što se može učiniti na tom području, jer možda postoje neke druge vrste praksi da se uzgajaju životinje u alpskim područjima koji imaju iste teškoće, no možda su našli bolja, rješenja. Koje poruke biste vi mogli odaslati ti da se e, osigura taj suživot e, zaštićenih vrsta i uzgoj životinja u Alpama koji nam je potreban, a i na Mediteranu jer svi govore o problemu zagođenja zbog plastičnih vrećica. Na Mediteranu znamo da je to zaista ogroman problem koji je vrlo teško riješiti. No što vi mislite koji bi trebao biti alat e, da se riješi taj i počne rješavati taj problem. Hvala. Hvala vam. Mislim da sada možemo poslušati dva predstavnika Europskog parlamenta u upravnom odboru RIE, EIE, Europske agencije za okoliš, gospodin Skolos Hvala, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama i što sudjelujem u ovim raspravama. Ja ću samo reći, dosta toga je već izrečeno ovdje. I ono što nam je ravnatelj objasnio je bilo vrlo jasno. Dopustite mi e, da e, naglasim samo dvije točke. Kao prvo, evolucija organizacije. Ja imam privilegiju da sam najstariji e, član koji je još uvijek aktivan e, u tom odboru i slijedio sam evoluciju te organizacije koja je vrlo impresivna ako mogu tako reći e, i doista bih volio da imamo i druge agencije koje slijede taj isti princip. Mi imamo jako dobro radno okruženje, komisija, parlament i zemlje doista rade u jednom suglasju. Nemamo mi uvijek ista mišljenja, ali surađujemo. E, važno je e, i također vidjeti da praćenjem provedbe pa čak i kroz ta naša izvješća koja e, ne daju uvijek smajlije zemljama, mi Imamo e, mi u odboru nemamo problema zbog toga. A ako bi se osvrnuo na ključna područja rada, kao što je bilo riječi, i dalje je najvažniji posao agencije pratiti okoliš. I to je tradicionalna veza s politikama glavne uprave za okoliš. No, kao što sam rekao, to je evoluiralo. Uvrštene su klimatske promjene, klima, dakle, klima je zastupljena s predsjednikom u odboru, ali i kroz istraživanja. Istraživanja su postojala od početka i ja bih na početku rekao da ima prostora za bolji input e, od strane istraživanja. A činjenica da istraživanja 2020 su imale tako veliki proračun i rad na područjima koji e, koje nisu samo dio tradicionalnih istraživanja, već e, e, se kreću prema socioekonomskim i drugim pitanjima, sve to ostavlja veći prostor za suradnju i to nije samo u rukama agencije već je potrebno podržati ili potaknuti e, i od strane parlamenta. Različite datoteke koje su spomenute, dokumenti e, o, o cirkularnom gospodarstvu e, i sva ta druga pitanja koja zahtijevaju definicije, a istovremeno E, nas i povezuju sa postojećim e, setovima podataka kao što su primjerice podaci o, otpadu. Sve to nisu jednostavna područja, ali ja mislim da idemo u pravom smjeru. Uvijek postoji ravnoteža koliko možemo odstupati od e, izvornog posla i e, koliko e, ćemo si e, dopustiti da se angažiramo. To je vrlo delikatna ravnoteža i na odboru je da odlučuje o tome koliko će se gdje angažirati, odnosno gdje će najbolje uložiti resurse. No, definitivno e, ciljevi održivog razvoja su vrlo važno polazište, a još jedno područje koje je jako važno e, je e, predstavljanje Europske unije u različitim forumima koji se bave zaštitom okoliša. E, naime, ta diplomacija, okolišna diplomacija postaje mnogo značajnije nego što je bio slučaj prije nekoliko godina. I tamo e, s obzirom da mi u Europi imamo tu privilegiju da smo u mnogo boljem položaju od brojnih drugih zemalja ili skupina zemalja, agencija je značajno tome pridonjela, uključujući E, suradnju sa e, glavnom upravom NIRS u okviru horizonta, odnosno obzora 2020 e, o zagađenju sredozemlja koji je proširen na dvije skupine zemalja i to će biti od ogromne koristi. Ja bih želio završiti ovo izlaganje tako što ću reći da širenje informacija prema širem društvu, ali prema, isto tako prema sveučilištima i obrazovnom sustavu e, naše Europske unije, e, da je to jako važno područje. Jedino područje, ja bih želio reći da u ovom programu E, sve preporuke e, odbora Envi e, su uzete u obzir osim jedne preporuke, a to je bilo da se možda pobliže prati otisak na okoliš ovog vala izbjeglica. I to je nešto što mislimo da treba proučavati u buduće. Hvala. Sada profesor Enike. Molit ću vas e, da budete kratki jer e, u 10.30 dolazi povjerenik e, imamo saslušanje o ETF-u, a i ravnatelj treba odgovoriti. Hvala vam. Zadovoljstvo mi je biti ovdje. Hvala Hansu Brunningsu i njegovom timu na izvrsnom poslu, izvrsno određenom poslu i s njima je uvijek zabavno surađivati u upravnom odboru. Ja imam samo neke komentare. E, prvo o ublažavanju klimatskih promjena i energetici. Mislim da bi bilo izuzetno korisno e, se e, pozabaviti velikom ulogom energetske učinkovitosti, e, možda da se e, sažmu sve važne relevantne studije o energetskoj učinkovitosti svih zemalja članicama i da se pridonese direktivi o energetskoj učinkovitosti i e, provedbi te direktive kada je riječ o vezujućim ciljevima. Kao treće, mi bismo pozdravili jednu web platformu sa primjerima dobre prakse energetske učinkovitosti jer postoje neki ljudi koji još uvijek na energetsku učinkovitost gledaju kao na teret, a ne kao na korist za naša gospodarstva. I zadnja, ali ne najmanje važno, kako bi se podigla svijest o energetskoj učinkovitosti, trebali bismo izdati europsko izvješće o energetskoj učinkovitosti, tehnologijama i politikama koji se može usporediti sa e, mrežom energetskih politika 21. stoljeća. E, ovdje postoji jako velik broj novih e, koncepcija Agencija bi trebala pojasniti te koncepcije, a i sinergije između tog zelenog, plavog, inkluzivnog, cirkularnog gospodarstva na način da se izrade kratkoročni i dugoročni ciljevi za resurse tih politika i da se provede jedna činjenična studija o scenarijima E, tog pristupa, da se vidi što trebamo učiniti danas kako bismo ostvarili e, taj jako ambiciozan cilj e, Europe koja učinkovito koristi resurse. I zadnja stvar, postoji nova strateška, strateško područje koje povezuje promjene u životnog stila, ekonomski rast i zaštitu okoliša a koji u nekoj mjeri ovisi o efektima od stvaranja dobiti i podjele tih koristi i to je nešto o čemu treba raspravljati i u okviru ciljeva održivog razvoja. U buduće mislim da bi izazov mogao biti kako bolje surađivati s drugim područjima politika, kao što su i druge kolege spomenuli, i e, uzeti u obzir globalne razvoj i vidjeti koji su negativni nuspojave, primjerice um, e, prenos tereta na druge zemlje, i koje su pozitivni efekti primjerice stvaranje radnih mjesta, povećanje konkurentnosti. E, Europska agencija za okoliš je nabrojala i takozvane neklimatske koristi i u tom smislu agencija da trebala bi e, pridonijeti toj vrsti saznanja u europskom kontekstu. Bilo bi dobro kada bi nas agencija obavijestila o napretku u dugoročnim tranzicijama, osobito kada je riječ o sinergijama ciljeva održivog razvoja i provedbe COPA 21 i na kraju, ali ne najmanje važno, kada je riječ o e, jačenju pozitivnog imidža e, i mjerama promičbe e, tih pozitivnih europskih mjera. Ako pogledamo, ako Kina primjerice pogleda što se događa u Europskoj uniji, oni su doista impresionirani e, e, našim mjerama, primjerice Ionetom, kao jednim primjerom koji bi mogli iskoristiti u Kini. I te stvari treba ojačati. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ e, izvršnom direktoru za odgovore. Hvala svim e, članovima, svim zastupnicima na povratnim informacijama, na komentarima i pitanjima. E, neću sada individualno odgovarati na sva pitanja, ne morate paničariti. E, ja imam aktivan um, pa sam grupirao vaša pitanja oko pojedinih E, pojedinih segmenata. Pa ako slučajno na nešto ne odgovorim, molim vas da mi se javite pa ćemo poslati i detaljne odgovore. Bilo je nekih pitanja o provedbi i činjenici da mi pridonosimo boljem razumijevanju toga kako se politike provode i to ide od direktive o vodama, cirkularnom gospodarstvu i bioraznolikosti. Naš mandat nije da pratimo poštivanje provedbu politika i da sankcioniramo neprovedbu. Mi samo pružamo znanja, mi izvješćujemo i pratimo i podržavamo one koji odrađuju taj posao, a to je primarno Europska komisija. U svjetlu e, tih e, politika koje se razvijaju, mi moramo razmišljati o tome E, da li praćenje i izvješćivanje koje mi obavljamo, da li ide u pravom smjeru. A to uključuje i kreativni rad koji trebamo odraditi o cirkularnom e, gospodarstvu, gdje nam je i Eurostat e, dao tu zadaću. A u nekim slučajevima moramo odaslati vrlo jasne poruke, primjerice ovaj okvir o vodama, gdje kažemo da samo pola tih, e, polovica tih različitih vodenih tijela, vodenih tokova će biti u dobrom stanju i definitivno je to nešto što je potrebno dalje razmatrati. Radit ćemo definitivno na provedbi. Neki od vas spominjali su pitanje zdravlja. Mi doista nastavljamo svoj rad na zdravstvenim pitanjima vezano uz zagađenje zraka i industrijsko zagađenje. Radimo i na kemikalijama kroz našu informacijsku platformu o kemikalijama. Mi surađujemo i na novim projektima i Europa će e, početi veliki e, program biopraćenja, to je jedno, e, jedna razina praćenja različitih opterećenja na ljudsko tijelo kroz dulje vremensko razdoblje. To ćemo analizirati. Mi smo jedan od inicijatora tog procesa i pratit ćemo to. Naravno, to uključuje i endokrine disruptore. E, ako želite znati nešto više o tome, osigurat ćemo vam sve potrebne informacije. Dakle, što se tiče paketa cirkularnog e, gospodarstva, neki zastupnici su spomenuli da tu e, se nabacuju neki novi pojmovi. Ja e, mislim da paket cirkularnog gospodarstva će trebati popuniti nekim daljnim novim inicijativama i vrlo je važno da imamo zajedničko razumijevanje Europe u Europi imamo zajedničko razumijevanje što mislimo pod određenim terminima, pojmovima, a ne da nema tu nekih nesporazuma. Ono što je prednost jest da ćemo zasigurno sa tih 28 država članicama doći do boljeg razumijevanja što je to što želimo, što želimo postići. E, mi što se tiče praćenja radimo sa stručnjacima iz svih država članicama e, i e, raspravljamo kako mjerimo, kako izvješćujemo i kako e, do, dovodimo do zajedničkog razumijevanja e, te agende. I naravno agenda cirkularnog gospodarstva nije samo vezana uz zbrinjavanje otpada, već E, imamo i razmišljanja o dizajnu proizvoda, e, većoj e, odgovornosti proizvođača i tako dalje. Sve su to oni dijelovi te slagalice koji su uključeni u ta razmatranja. Kada je riječ o direktivi o okviru za vode, pitanje je više bilo od danske zastupnice, Mislim da postoji poveznica sa poljoprivredom. Poljoprivreda je jedan od tih e, čimbenika opterećenja e, u odnosu na vodu, a i bioraznolikosti, zagađenje i tako velik broj pitanja. Tu, smo, tu već dugo surađujemo sa glavnom upravom Agri, a glavnom upravom za okoliš, isto tako e, kako bismo određene mjere potkrijepili solidnim znanjima. Kada je riječ o invazivnim stranim vrstama, a i o vuku, ja ne kažem da je vuk <laughs> invazivna strana vrsta, <laughs> nemojte misliti da to povezujem, ali i povezujem ih u svom odgovoru sada. E, da, e, tražili su nas da napravimo više po pitanju invazivnih stranih vrsta, ali to je jedno od područja gdje moramo reći da mi trenutačno nemamo radna mjesta kako bismo ostvarili veći doprinos nego što je to sada slučaj. E, to bi se u buduće moglo promijeniti ako, ako bi to bila tema mogli bismo angažirati takve resurse, ali trenutačno ne. E, naravno, naš legitimitet ovisi o solidnosti našeg rada. E, ako je riječ o vukovima, e, evo tu ću biti iskren, ne znam da li smo konkretno baš o tim pitanjima imali neke mjere, provjerit ću pa ću vam javiti. Druga stvar koju ću reći da postoji mreža šefova E, agencija zaštite okoliša u Europi. Nekoliko je zemalja Švedska, Norveška, Finska, Baltičke zemlje koje doista imaju različita iskustva sa ovom vrstom pitanja, pa vas mogu s njima povezati kako biste razmijenili iskustva. Ja ću rado odigrati ulogu posrednika u tom smislu. Kada je riječ o širem opsegu posla i pitanju gospodina Herbrandija i neki drugi od vas, reći ću da mi primarno radimo sa našim partnerom, a to je glavna uprava za okoliš i također naravno i glavnom upravom za klimu, a isto tako glavna uprava Regio, Mare, Nir, Grow, e, gdje imamo ugovor Kopernikus, e, radimo sa agencijama, državama, članicama, sa više od des, desetak e, glavnih uprava surađujemo i u tom smislu e, imamo e, do predsjednike o državnom razvoju cirkularnog gospodarstva, energetskoj uniji i o brojnim dokumentima. Doista mislim da idemo u veću širinu nego, nego glavne uprave. E, isti je slučaj sa parlamentom. E, ja sam e, bio na različitim saslušanjima vezanima uz energiju, transport, ulaganja. Sve su to pitanja koja su dio našeg posla i mislim da doista E, nadilazimo onu usku definiciju okoliša ako na okoliš gledate samo kao borbu protiv zagađenja i zaštitu biljaka i životinja. E, kada je riječ o bioraznolikosti i rad e, na, na, na prirodnom kapitalu, to je povezano um, uz prvi cilj 78b, znači prirodni kapital, stvaranje dovoljno otpornosti za Um, rješavanje šokova u budućnosti. E tu mi doista jačamo našu bazu znanja zajednički sa Eurostatom uh, gdje imamo takozvane račune prirodnog kapitala za Europu. Uh, što se tiče klime i energetike, tu ćemo naravno nastaviti uh, svoj rad, ne samo u odnosu na ciljeve do 2020. Eh, već i za period poslije toga do 30. 50. i tako dalje, ali gledat ćemo i kako je to povezano uz sektor energetike, prometa, stanogradnje i tako dalje. To je one integrirane ocjene koje, koje provodimo. I na kraju čuo sam od eh, nekih eh, ljudi da E, ovaj posao koji radimo izvan e, ovih 28 država članica je nešto što se cijeni i u globalnom kontekstu to ćemo i nastaviti naravno, ali naše stalište je jasno. Mi to činimo kao podrška europskim institucijama. Mi ne mislimo da je naša uloga e, nešto tu samostalno e, razvijati e, globalnu agendu. Jasno je da mi to činimo, ali u bliskoj suradnji E, i bliskoj koordinaciji sa europskim institucijama i europskom agendom. Mi jesmo napravili jedan okvir za međunarodne aktivnosti koje su uglašene našem odboru sa predstavnicima iz parlamenta, ali i, i nakon konzultacija unutar Europske komisije. E, ja mogu osigurati taj dokument e, ako ga trebate. Evo, to su glavna pitanja sadržaja. Na kraju je bilo još e, nekih e, pitanja o resursima i prioritetima. Naši ključni prioriteti i prioritizacija koju smo odradili je bila je kada smo napravili okvir našeg višegodišnjeg programa. Znali smo 2013. kad smo radili na tom okviru da ćemo imati ograničeni proračun, da ćemo sljedećih godina imati smanjenje broja e, naših e, djelatnika, suradnika i to smo uzeli u obzir u našem višegodišnjem programu. Što znači da smo trebali skinuti naglasak sa određenih broja pitanja. Ako tu trebate neke dodatne informacije, ja ću ih rado osigurati. Ako gledamo u budućnost, e, ono glavno pitanje resursa je sljedeće. Kad god imamo rasprave o tome da bi trebali e, biti učinkoviti, naravno svi vole čuti, ali kad mi signaliziramo da s obzirom na velike zahtjeve ključnih dokumenata e, moramo e, zapravo imati raspravu o tome koja područja ćemo staviti u područja manjeg prioriteta, onda su svi kažu joj dobro, to je sve dobro i lijepo, ali nemoj dirati moje prioritete. E, to je možda zanimljiva rasprava, no istovremeno s obzirom na pozitivan feedback koji mi dobivamo za naš rad, ne samo ovdje, već i u drugim institucijama Europske unije, uključujući države članice. Ja se nadam da ćemo moći nastaviti one ključne zadaće koje obavljamo sa istom strašću opredjeljenosti, istom razinom solidnosti, jer to je jedini način da odigramo ulogu u europskom kontekstu. Hvala. E, hvala profesoru Ovdje E, zaključujemo ovaj dio sastanka i sada imamo kratku pauzu od nekoliko minuta. <laughs> Thank you. Thank you.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 Drago mi je što vas mogu pozdraviti na ovom e, javnom saslušanju o ETS-u. Naročito pozdravljam povjerenika gospodina Arijasa Kanjeta, koji će biti uvodni govornik. Predstavit će predlog revizije ETS-a koji je komisija predstavila u srpnju 2015. godine. I želim predstaviti naše govornike koji će uzeti riječ nakon e, izlaganja povjerenika. Dakle, prvi govornici će e, dati pogled na pitanje sa akademskog stajališta, a u drugom dijelu e, ćemo e, dionike koji će sudjelovati u okruglom stolu. Zastupnici će moći postavljati pitanja sudionicima na kraju svakog kruga izlaganja. E, mi se nadovezujemo na e, pripreme odbora EMV izvješća o reviziji u faze 4 ETS-a, što je izvjestitelj gospodin Duncan. Predviđa se da će se izvješće razmatrati u lipnju na našem odboru prije nego što se priječe na glasovanje do kraja godine. Ovo saslušanje dolazi u pravom trenutku u svrhu naših priprema, a sada odmah dajem riječ povjereniku u koji će predstaviti prijedlog reforme u fazi 4 ETS-a. Hvala povjereniče na dolasku i izvolite imate riječ. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, drago mi je što ste me pozvali na ovo saslušanje o sustavu trgovanja emisijama i prijedlogu revizije u fazi 4. Ja neću tratiti vaše vrijeme posjećajući na povijesni sporazum iz Pariza. E, to nas je dovelo na put da smanjimo globalno zatopljenje na daleko ispod dva stupnja, no sada trebamo doista ostvariti ono što smo obećali, a to znači da u Europi moramo nastaviti na provedbi klimatskog okvira za 2030. godinu, a što znači da moramo osigurati konkurentnost Europske unije u jednom održivom gospodarstvu sa niskim udjelom ugljika. E, krajem 2014. E, sporazum koji je postignut tada je e, uskađen sa Parizom i to je jedan od najambicioznijih zadataka i E, to će potaknuti Europsku uniju da krene dalje na tom putu. No sada nije vrijeme za davanje brzih govora o tome kako i kada će se to učiniti. U narednim tjednima komisija će dati procjenu sporazuma iz Pariza i bit će dovoljno vremena da se raspravi o ambicioznosti sadašnjih europskih obveza u sklopu sudjelovanja Europske unije u e, mehanizmu revizije. Dakle, ne želim prejudicirati tu raspravu. Ovdje smo da e, raspravimo o prvim koracima koji su već e, poduzeti kako bi Europska unija ispunila svoje obveze u vezi sa revizijom ETS-a iz prošlog srpnja. Dakle, ja ću sada iznijeti e, koje je stanje i također e, pravce koje smo se zacrtali. Revizija sustava trgovanja emisijama je od ključne važnosti za sljedeće razdoblje ETS-a. Nove odredbe će dati predvidljiv okvir za poslovanje i također će osigurati smanjenje emisija i pomoći nam da ispunimo obveze iz Pariza. Dopustite mi da počnem sa stanjem ETS-a. Prvo, sustav trgovanja emisijama omogućuje stalno smanjenje emisija. 2014. godine emisije su pale za 4,5% u usporedbi sa 2013. godinom i to je čak i daleko brže od sadašnje godišnjeg smanjenja e, gornje granice 1,74%. Od 2005. godine ETS je omogućio smanjenje emisije u velikoj mjeri i e, Dakle, na dobrom smo putu da dostignemo cilj od 20% do 2020. godine i to je ostvareno također uz niže cijene ugljika nego što smo očekivali. Dobra vijest je da ETS djeluje kao sustav koji je utemeljen na tržištu, pomaže poduzećima u odlučivanju o smanjenju vlastitih emisija ili da plate druge kojima je jeftinije to učiniti. Na taj način emisije su također smanjile i svoje opterećenje na društvu relativne cijene ugljena sada e, vidimo da nam e, pomažu e, iz izlaska duboke i sveobuhvatne krize koju nikad nije mogao predvidjeti Također, NTS e je uspio uspostaviti ravnotežu na tržištu. Zajedno smo poduzeli e, koraka kako bismo riješili prethodne ravnoteže, kako bismo izbjegli backlog od 100 milijuna dozvola prije godinu dana i od e, ustanovljenja pričove za tržište možemo reći da ćemo ETS učiniti stabilnim i čvršim u budućnosti. Znam e, da e, mnogi od vas znaju koliko je to važno i također cijenim aktivnu konstruktivnu ulogu parlamenta u postizanju dobrog i uravnoteženog dogovora. Također mnogi od vas su iskazali interes za e, prijedlog revizije ETS-a i već želim sada zahvaliti izvjestitelju gospodinu Dankanu na e, njegovom pristupu i također razmatranju međusektorskih pitanja u izradi ovog izvješća. No, e, osvrnimo se posljednje puta na prošlost i također e, na učinke ETS-a na industriju. Analize iz različitih izvora nam ukazuju na to da do sada nema naznaka da se naštetilo europskim poduzećima kao posljedica ETS-a ili da je došlo do istjecanja ugljika, ono što tako nazivamo. U posljednjih nekoliko godina ETS je pokazao da je moguće ostvariti rast u gospodarstvu smanjenjem emisija i to je doista značajno postignuće. U posljednjih 25 godina smanjili smo emisije u EU za gotovo četvrtinu, 23% a naše gospodarstvo je poraslo za gotovo 50%, 46% točnije. Rezultati iz prošlosti, međutim, nisu jamstvo za budućnost. Dakle, trebamo dalje biti pozorni i e, trebamo zadržati ono što smo stvarili do sada kako bismo manjili riziko od isjećanja ugljika, naročito zato jer će se broj e, dozola smanjiti u sljedećim desetljećima do 2030. godine. No, kamo dalje? Znamo koja je sadašnja situacija, koji su naši ciljevi sada za e, reviziju ETS-a. Imamo četiri ključna cilja koja su vodila komisiju u radu na tom prijedlogu. Prvo, ETS treba omogućiti brže smanjenje emisija na troškovno učinkovit način. U europskom gospodarstvu trebamo e, se pomaknuti sa 20% smanjenja do 2020. godine do najmanje 30% do 2030. godine. Što znači da e, stupanje rezanja emisija u ETS se treba povećati i zato smo povećali e, faktor e, smanjenja gornje granice za 1,70, sa 1,74% na 2,2% godišnje. Naša je zadaća dati jasne ciljeve i također onda omogućiti poduzećima da odluče sama kako i gdje za te emisije i to je u skladu sa našim pristupom koji odvijek imamo i to je jasan okvir koji spaja ambicioznost i fleksibilnost. To se odnosi također i na drugi cilj, odnosno e, očuvanje konkurentnosti industrije Europske unije, ali uz to treba dati prave poticaje da poduzeća pojačaju svoju konkurentnost i da e, upotrebe tehnologije za smanjenje emisija. Kako bismo postigli tu e, ravnotežu, trebamo smanjiti broj dostupnih dozvola i to što učinkovitije je moguće. Europske vođe su se 2014. E, e, sporazumile da e, se i slobodna alokacija treba nastaviti nakon 2020. godine sve ako um, velika gospodarstva ne poduzmu slične političke mjere. Sporazum iz Pariza e, doista je ohrabruje zato jer e, zemlje koje su prihvatile te ciljeve će e, također poboljšati situaciju na globalnoj razini. No to se neće ostvariti preko noći i zbog toga u ovom prijedlogu komisija je učinila sve što je bilo u njezinoj moći kako bi pružila odgovarajuću potporu europskoj industriji i taj se pristup temelji na više elemenata i ja trebam pohvaliti obje institucije na tome što su nastojale razumjeti različite e, sastavnice prijedloga i njihove implikacije. Cilj e, komisije je bilo redefinirati pravila za e, primjenu ETS-a na novi način kako bi omogućilo inovacije i ko će tržište za um, niskougljičnu ekonomiju će biti daleko veće i treba poduzeti dalje inovacije i također dati prednost u tom smislu poduzećima i to će e, pomoći u konkuriranju sa poduzećima iz Deja i Kine. Također, e, zadali smo si e, ključna pravila i dali smo poticaje za sva poduzeća. Možda će nekima od vas se to činiti ne očitim, ali svakako je to pametno eh, nasojati, vidjeti kako ETS utječe na sadašnju razinu proizvodnje. No, to bi ipak eh, zahtijevalo i visoke administrativne troškove. Naša europska poduzeća trebaju oceniti svoju godišnju učinkovitost. Ako je to tako, eh, ako to podrazumijeva dodatno opterećenje, to nije način za stvaranje radnih mjesta u Europi jedan takav pristup bi imao malo dodatnu vrijednost zato jer iz iskustva znamo da se razina proizvodnje podiže s vremenom, a predlog komisije smatra da e, će se to i ostvariti kroz vrijeme. To je prednost naših fleksibilnih instrumenta poput STS-a i e, sva instalacije će e, ostvariti te ciljeve bez obzira na uključene troškove. Zbog toga smo omogućili besplatnu alokaciju i tu uspostavljamo ravnotežu između jasnih i predvidljivih propisa za poslovanje i, i minimalizacije potrebe za bilo kakvim korekcijskim čimbenicima. Sada ću govoriti o višeslojnom pristupu. Neki od vas e, su tražili ciljaniji pristup e, besplatnoj alokaciji na e, temelju odredaba o stjecanju ugljika i ja sam otvoren za te prijedloge i kao što znate komisija to analizira u sklopu svoje ocjene učinka koja prati ovaj prijedlog i mm, tu znamo da zapravo su problemi u detaljima i da treba riješiti teška pitanja kada je riječ o obrazložavanju različitih kategorija, odnosno kako odrediti granicu između industrijskih sektora i na temelju kojih dokaza možemo pokazati e, razlike u globalnoj konkurenciji. E, sada ću se vratiti na e, jedan važan element koji će dati još veći poticaj za smanjenje emisije u industriji odnosno takozvana mjerila ili referentne vrijednosti. Ovdje je e, komisija odlučila e, ograničiti e, vremenski raspon za ponovno osjenjivanje referentnih mjerila, no u tom programskom razdoblju treba voditi računa o stvarnom napretku u sektoru kako bi ti pokazatelji imali vrijednost. To e, također daje i ugrađene poticaje za inovacije i tu se daju veći poticaje onim sektorima i poduzećima koje su ulagalo u veću učinkovitost. Također dopustite mi da naglasim da prijedlog komisije jest e, taj da se e, zadovolje načela koja su postavili su zakonodavci, odnosno komisija i parlament, umjesto da se e, odredbe o svoje usvoje kasnije. Također još jedan cilj je podržati i prijelaz na niskooglično gospodarstvo koje će biti resursno učinkovito. Naš prijedlog predviđa izvajanje od 500 milijuna eura za jedan fond koji će podržati inovacije u niskooglično gospodarstvu ne samo u sektoru sa niskom udjelom, nego i za našu energetsku industriju. I tu pozdravljam uspostavljanje tržišne pričuve e, za e, potrebe inovacija. Ovaj fond bi trebao biti katalizator za poduzeća koja će iskoristiti ovu priliku za razvoj novih tehnologija e, za inovacije u području niskougljične tehnologije. Naš daljnji cilj je uskladiti energetski sektor predloženim e, fondom za modernizaciju želimo podržati one zemlje članice koje nemaju sredstava na e, putu ka modernizaciji energetskih sustava. To možemo učiniti poticanjem ulaganja koja pridonose integriranom i konkurentnom energetskom tržištu u zemljama članicama i također čistom e, i pristupačnom energijom za sve državljane i modernizaciju energetskog sektora. Ako to ostvarimo i ako novi modernizacijski fond pridonese novoj Europskoj uniji, na taj način ćemo e, na najbolji način iskoristiti ograničena sredstva na raspolaganju. Uvijek trebamo nastojati i osigurati da naše e, politike odgovaraju na pitanja koja postavljaju dionici. Trebamo donositi pažljive odluke u e, daljoj razradi ETS-a i također e, trebamo znati da e, razradu ETS-a izbliza prati ne samo Europa nego i druge zemlje. Naše iskustvo stečeno od uvođenja ETS-a je i dalje doista vrijedno i služit će kao nadahnuće i drugima diljem svijeta koje rade na e, osnivanju vlastitog e, tržišta ugljika i na razradi vlastitih politika u vezi sa ugljikom. I to je još e, relevantnije s obzirom na sporazum iz Pariza. Dakle, vaše odluke o reviziji ETS-a su od posebnog značaja i doista trebamo učiti iz vlastitih iskustava. Ja ću to učiniti u svim svojim kontaktima sa zemljama članicama, ali i sa ostalim zemljama, recimo prilikom svojeg posjeta Kini E, kasnije ove godine. E, znamo da se mogu predložiti različite alternative za ove prijedloge poput e, poreza na ugljik ili standarde za performanse u emisijama. Komisija je tijekom godina razmotrila različite opcije, ali potvrđuje se svaki puta da je trgovanje emisijama ono koje uživa najveću potporu dionika. Zbog toga su šefovi vlada i e, država i e, potvrdili e, instrument flaksi kako bi se podržalo smanjenje emisija u Europi. I na kraju želim vas uvjeriti u dostupnost i spremnost mojih suradnika na pružanje dodatnih objašnjenja u ovim pitanjima i dalje se radujem radu s vama na ovom predmetu i želim vam danas plodonosnu raspravu. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa na prezentaciji. A sada možemo početi sa prvom e, e, rundom pitanja i primjedbi. Moram upozoriti e, govornike da se moraju ograničiti na pet minuta jer imamo mnogo govornika, a malo vremena. E, profesor Sabjela Bandera e, iz Europskog instituta. Hvala lijepa predsjedniče, zastupnici i zastupnice. Dobar dan, drago mi je što sam ovdje s vama uvijek pratim sa zanimanjem vaš rad. Dati ću akademsku perspektivu o ETS-u. E, ja, e, drago mi je što mogu razmijeniti iskustva e, s vama o toj temi. Mi istražujemo i radimo na proučavanju ETS-a u Firenci. Mi smo kao sveučilište vrlo spremni da s vama surađujemo. Organizirat ću prezentaciju u tri dijela. Zbog malo vremena to će biti površno, a, više ćemo informacija dobiti u diskusiji. zašto ekonomisti vole ETS? E, zasniva se to na e, nekoliko karakteristika koje su naročito povoljne za rješavanje klimatskih e, problema. Smanjivanje emisija, to je jedan cilj. Drugo, to se radi uz minimalne troškove, to je troškovno učinkovito i mjerljivo stavljajući cijenu na e, jedinice e, pokažujemo proizvođačima i potrošačima kako se treba ponašati. I na kraju e, to može stvoriti javne prihode koje se koriste za razne svrhe stvarni svijet kao i ETS e e, ne smiju biti idealizirani. Imamo praktična ograničenja i razne instrumente koji e, utječu na ETS, a koji su potrebni za ekološke i tehnološke svrhe. imamo i zemlje koje nemaju nikakvu okološnu politiku pa to utječe na konkurentnost. E, e, izmješta se ugljik u te zemlje koje nemaju stroge propise. E, imamo ETS je susreće sa teškoćama kad se primjenjuje u stvarnom svijetu. E, više od deset godina prošlo od uvođenja ETS-a, pa imamo već podatke za akademsku analizu. To e, da dopunjuje naš teoretski rad. Evo reći ću nešto o toj analizi na dva područja. Utjecaj na okoliš i inovacija i e, konkurentnosti i izmještanje ugljika. Imamo mnogo studija e, koje e, nam daju mnogo informacija, međutim nemamo kratkoročne informacije e, koje su zadovoljavajući. Nemamo komparativne metodologije. Drugo, rezultati se vide u posebnom socioekonomskom kontekstu. E, stoga moramo biti vrlo oprezni kod ekstrapolacije za budućnost. E, e, emisije stakleničkih plinova pokazuju da je kvantifikacija nije jednostavna. Imamo ekonomsku krizu i politike o obnovive energije Jasno je e, i to pokazuju istraživanja e, i podaci da korištenje e, ekonomskog modeliranja da je ETS doprinio smanjivanju emisija stakleničkih plinova na svim sektorima. Također to pozitivno utječe na ulaganja u niskougličnu ekonomiju. E, iako su politike poticaja imale e, veću ulogu zbog niskih cijena ugljina. E, istraživanja i studije pokazuju da ETS nije imao negativne utjecaje na zapošljavanje i zatvaranje poduzeća. Naprotiv, i nema dokaza da, je ETS e doveo do izmještanja ugljika izvan Evropske unije. Prema tome imamo pozitivnu poruku e, i taj instrument e, ima znanstvenu podršku i daje dugoročne pozitivne signale. to može poslužiti i modelom za druge države koje se mogu ugledati na ovaj sustav. Ovaj fenomen e, će e, e, ukloniti strahove o negativnom utjecaju na konkurentnost. Moramo sustav stalno podešavati i poboljšavati zbog faktora koje sam spomenuo. Sada odbor naučio mnogo toga E, trebamo kompromise, ali e, moramo očuvati okolišni integritet e, i stremiti operativnim poboljšavnjima. Hvala vam lijepa na pažnji. Malo sam dulje govorio, ali nadam se da ćemo imati i komentara. Hvala lijepa. Sada dajme riječ gospodinu Filipu Rufu Eh, on je konzultant i analitičar ETS sustava. Eh, pozdrav svima, hvala što ste me pozvali na javno saslušanje. Eh, reći ću nešto o poduzeću za koje radim. Mi smo jedan nezavisni analitičar tržišta ugljika proizvodimo e, razne studije i istraživanja. E, radimo mnogo na e, reformama ETS-a, na primjer backloadingu i tako dalje. U ovoj reformi za razdoblje izda 2020. Na, ja ću se usredotočiti na najkontroverzniji dio. Cilj dodjele kvota je da smanji emisije i da e, poveća e, e, energetsku učinkovitost. I kao takav sustav treba dvije stvari. Treba sigurnost s jedne strane, naročito za industrijske aktere koji moraju planirati, a mora biti i fleksibilan da se može prilagoditi E, dinamici, situacije u kojoj sustav e, djeluje. Uvijek je dobro gledati e, i prošlost i sadašnjost jer treba učiti lekcije. U prvoj periodu je besplatna dodjela imala teškoća, pa je trebalo korektivni faktor jer narušava konkurenciju ali treba naravno očuvati i one sektore koji su naročito osjetljivi. E, još jedan problem u fazi 3 vidimo e, smanjili smo o 800 milijuna besplatnih kvota i sada ujedno imamo višak e, e, jer se neke e, instalacije zatvaraju ili smanjuju proizvodnju. Ova dva razvoja jasno pokazuju da se besplatna dodjela kvota mora revidirati. Moramo osigurati da ima, iskoristimo sve dostupne volumene i da ne uvodimo nepotrebna rezanja. Da e, za iskorištavanje svih volumena moramo optimizirati dodjelu. Ako imamo viškove, moramo ih koristiti u kasnim godinama, a moramo unijeti u sustav i fleksibilnost kako bi se e, prilagodili eksternim utjecajima neželjeni rezovi, to je politička odluka. Tu trebamo osigurati da poduzeća za dodjelu ne prelazu gornju granicu. Neželjene rezove e, treba izbjeći. Trebamo imati ravnotežu između referentnih e, vrijednosti koji sektori trebaju zaštitu, to je također važno pitanje, a koji sektori moraju platiti za emisije ugljika. Već smo od komisije čuli e, predloge za razdoblje iza 2020. E, ako to bude funkcioniralo, ako ćemo imati optimizirani pristup, Ovaj e, grafikon pokazuje fazu 4. Ako se predlog e, provede 100%, e, i ako imamo referentnu vrijednost od 1%, pokazat ću vam što je ovaj grafikon. Plave crte su dodjeljivanje. Onda imamo crtu za gornje granice. E, na početku sljedeće e, dekade do 27. E, plave crte su ispod sivih crta. Prema tome tu vidimo jednu neuravnoteženost. S druge strane to znači po našoj analizi da to neće biti lako u provedbi Eh, zlatna linija je 100% provedba. Zanimljivo u grafikonu jeste eh, su iscrtkane eh, kolone. Mm, imamo viškove u prvoj godini trgovanja, a to se koristi u kasnim godinama. 29. i 30. godine E, će biti godine u kojim će se to koristiti. E, tako ćemo ublažiti e, CSF i lakše postići ciljeve. Sve te cifre trebamo gledati u kontekstu referentnih vrijednosti i povijesnih razvoja i izmještanja ugljika. E, moramo gledati stalno e, do kojih promjena dolazi. E, sigurnost i fleksibilnost. Komisija poboljšava sigurnost, sve će se količine iskorištavati. Drugo, prijedlog smanjuje mogućnost izmještanja ugljika. E, imamo i ove e, paušalne kvote će e, smanjiti postotke koje trebamo dostići. U kontekstu situacije u kojoj mnoge zemlje se nalaze u krizi pa moraju povećati industrijsku proizvodnju. A Imamo tri paušala, e, e, moramo raditi na tri linije za, e, da bi se prilagodili situacijama u raznim zemljama koje su na raznim nivoima razvoja. Hvala. Hvala lijepa. A sada dolazimo do rasprave. Počet ćemo sa gospođom Grostet. Hvala lijepa. Vrlo brzo neki sektori e, se mogu bolje nositi sa troškovima. E, neki se e, troškovi odražavaju na potrošačima, neki na poduzećima to se e, e, razlikuje od sektora do sektora i, od proizvoda do proizvoda. Ako sektor e, ne može slijediti cilj i postaviti ciljeve zbog gubitka konkurencije, tu trebamo biti posebno oprezni. U predlogu komisije se to ne uzima u obzir, to jest e, konkurentnost industrijskih sektora. Što o tome misli e, publika u ovoj vječnici, u ovoj sali? Gospođa Kutelan ima riječ. Hvala predsjedniče, hvala gospodine Kanjete, e, hvala svim stručnjacima. ETS je ključna mogućnost za Europu da bude pionir u, stvaranju održivog gospodarstva i zdravog okoliša. Moramo zadržati to vodstvo. Nakon Pariškog sporazuma moramo pažljivo razmotriti kako ETS može doprinijeti ispunjavanju obveza Mm, gospodin Kanjete je rekao da e, rezultati u prošlosti nisu garancija za budućnost. E, mora treba, e, trebamo učiniti više ako želimo spriječiti klimatske promjene i zadržati zagrijavanje ispod 5%. Moramo također proširiti opseg ETS-a e na više sektora. Sada postoje sektori u europskoj ekonomiji koji ne doprinose e, klimatskim ciljevima. E, treba spomenuti i više sektora u ocjeni učinka, recimo brodarstvo ako želimo vidjeti stvarne rezultate i povisiti naše ambicije nakon, Pariza do 2030. E, moramo dakle biti stalno budni. E, slažu li se stručnjaci da je ovaj e, ovaj prijedlog komisije dovoljno ambiciozan ili smatraju da imamo prostora za veće ambicije u reformi ETS-a. Hvala. Hvala, gospođa Hvala vam. Drage kolege, ja sam pozorno slijedila vaše izjave i komentare, no imam e, i pitanje oko činjenice da sustav ETS-a ne smanjuje radna mjesta. Možda postoje e, veza između izmještanja ugljika i rezanja broja radnih mjesta. Možda zbog izmještanja ugljika je manji broj radnih mjesta, a kakva je situacija sa proizvodnjom čelika, industrijom proizvodnje čelika? I na kraju šume. Šume kao prirodni rezervoar eh, koji eh, pohranjuje ugljični dioksid. Ako želimo imati odgovarajuću ocjenu eh, klime, moramo se sjetiti i da šume imaju tu funkciju. No, ako razmatrate politiku Europske unije, onda naprosto morate reći da uloga šuma nije prepoznata osobito e, ne u odnosu na sustav ETS-a. Kao rezultat toga one zemlje koje imaju ogroman potencijal šuma e, ne mogu se uzeti u obzir e, u smislu smanjenja industrijskih emisija. Isto se odnosi na sektor proizvodnje energije, struje. E, komisija e, ne želi to uzeti u obzir, ali reforma ETS-a je najavljena vrlo brzo. Međutim, druge komponente, uključujući e, komponente šuma, trebaju se dodati kasnije. Razmislite o tome. Hvala, gospodin Gebre. Da, hvala vam. Ja bih se usredotočio na međusektorski čimbenik smanjenja, jer mislim da je on ključno pitanje osobito kao što je gospodin Raf naglasio, e, u odnosu na predvidljivost cijelog sustava. Moje pitanje je temeljeno na vašim analizama koliko je vjerojatno da taj međusektorski korektivni čimbenik, korektivni faktor, ako bi gospodarstvo raslo na održiv način, koliko je vjerojatno da će se on primijeniti i drugo, zar nije najbolji način da se izbjegne primjena tog e, faktora upravo e, jedan e, fokusirani popis izmještanja ugljika. Nekoliko je tu ideja kao što je recimo pristup u slojevima ili slično. Možda možete reći nešto i o tim idejama. Hvala gospođa Somer. Hvala vam. Ja e, ću prvo reći e, nešto o tome da naš plakat e, pokazuje tornjeve, one za raskladne iz kojih izlazi para. Ne bi nas to trebalo navesti na krivi trag. Ja ću se nadvezati na povjerenika i ovo što je rekao gospodin Ruf. Gospodin E, povjerenik e, sudjeluje u brojnim ovakvim raspravama i ja sam bila na brojnim raspravama gdje su bili nazočni zastupnici, predstavnici e, komisije, no oni ne mogu objasniti kako su došli do onih benchmarka koji su sadržani u nacrtu. Je li to tajna neka ili ih ne mogu objasniti zato što su proizvoljni ja bih tu rado dobila odgovor od vas. Ovo što je gospodin Ruf rekao me zapravo obradovalo. On je rekao e, da e, mora uzeti u obzir povijesne aktivnosti. Primjerice, njemačka industrija čelika je jako puno odradila zadnjih 20 e, godina. Smanjila je emisije za 20%, no jednostavno negdje mora biti kraja tome jer vrsta proizvodnje je takva da e, ne možete više uštedjeti na tim e, emisijama. Zabrinutost koju ja imam a da ćemo mi tako ugušiti e, proizvodnju čelika. Ja govorim o kvalitetnom čeliku koji se ne može proizvesti bilo gdje i koji je jako važan za brojne aplikacije e, i mi ćemo vjerojatno morati onda tu proizvodnju uništiti u Europi i uvodit ćemo e, zapravo uvozit ćemo e, taj čelik iz Kine koji je nekvalitetan a koji će i dalje stvarati zagađenje okoliša globalno govoreći. E, ja ne vidim tu e, smisla, moraju se uzeti u obzir industrije koje zbog svoje vrste e, proizvodnje ne mogu vječno štedjeti na, odnosno smanjivati emisije ugljika. Slično se odnosi i na proizvodnju gnojiva, primjerice gospodine povjereniče, jesu li se vaši administratori uopće pozabavili e, tom širokim rasporom pogođenih proizvođača? Moj dojam je da, da nisu, da se ne može u svim industrijama e, to postići i voljela bi od vas dobiti odgovore. Dragi kolege, imamo još više od deset zahtjeva. Mi moramo zaključiti taj popis vaših zahtjeva. Morat ću zamoliti sve e, zastupnike da budete što kraći mogući u svojim pitanjima. Imamo još jedan panel. Hvala vam. Još e, nekoliko pitanja. Prvo za povjerenika kad ste govorili o Pariškom sporazumu i o svemu tome, istovremeno smo primijetili e, da u sadašnjem prijedlogu linearni faktor smanjenja nas e, ne e, dovodi do tog smanjenja potrebnog do 2050. Ja nekako sumnjam u revolucionarne ishode Pariza. Zar ne mislite da linearni faktor smanjenja nas neće dovesti do onih 2% na niti do 1,5%? pol posto smanjenja, pol stupnja smanjenja. E, dakle, imam isto e, pitanje kao gospodin Herbrandi koji e, je rekao da postoji sustav na terenu što se tiče korektivnog faktora. Što vi mislite po tim sustavom na terenu? jer do sada nije bilo nikakvih dokaza o izmještanju ugljika. Gdje je zapravo, gdje je zapravo greška tog sustava? je li možda to greška popisa e, izmještenja ugodika. Meni je to vjerojatnije. A osim toga što se tiče e, sadašnje cijene, e, bilo je priča da će to utjecati na cijene, da će cijene zapravo porasti, a zapravo cijene, cijene nafte trenutačno padaju. Što se zapravo događa na tržištu, e, možda onda mi kasnije e, sa lobistima možemo razgovarati o tome e, kako to da cijene i dalje padaju usprkos svim tim strašnim pričama koje smo slušali od brojnih poduzeća. Gospođa Hvala. Budući da razgovaramo o okolišu i da za to komisija baš ne pokazuje sluha. Ja ću pokušati postaviti pitanje sa stajališta konkurentnosti. Da objasnim. Kad bi postojao neki sustav, neki mehanizam koji bi izbrisao pitanje premještanja ugljičnih emisija i kako bi i naša poduzeća mogla uživati pozitivnu diskriminaciju na tržištu upravo zahvaljujući svojim niskim emisijama, onda bismo do određene mjere od, riješili problem emisija i također problem konkurentnosti. Pitanje je upućeno i povjereniku, odnosno namjerava li razmotriti razne alternative koje postoje ETS-u, recimo tu mislim na istraživanja koja su provedena o dodanoj vrijednosti ugljika i to zapravo nema nikakve veze sa porezom na ugljik, nego bi to bio porez na dodani ugljik koji bi se uvedio za sve europske proizvode i koji bi im e, dao pozitivnu situaciju na tržištu, a također e, upućujem i pitanje našim stručnjacima, naročito akademicima, e, odnosno zanima me jesu li za te prijedloge i što misle o tome. Hvala, gospođa Tornano. Hvala, predsjedniče. Ja bih htjela istaći e, dvije stvarni. E, jedno što se tiče našeg e, rada ove ETS i sektori koji su u, riziku da izmještaju ugljid. E, faza četiri to e, smanjuje te sektore na 50. E, to ne mijenja moju zabrinutost, naročito za malo i srednja poduzeća koja će se izuzeti iz ovog sustava izmještanja ugljika. Da li je E, ispravno da e, toliko smanjimo broj zaštićenih poduzeća. A drugo pitanje je održivost ETS-a. Ako pogledamo ekonomski kontekst, e, najosjetljivija područja kao čelik, na primjer, tu vidim velike probleme zbog ulaska Kine na, na naša tržišta. E, sustav e, bi e, mogao dovesti do dodatnih troškova od 5 do 10 milijardi. Dakle, održivost tržišta je u pitanju. Mm, tu imamo i klimatske i aspekte, aspekte zagađivanja. Da li je učinkovit, da li odgovara europskoj industriji i svim sektorima te industrije zemlje koje traže više kvota dugoročno gledano, da li je to u skladu sa ETS-om? Hvala gospodin Hvala vam. Ja bih rekao da su dosadašnji govornici s pravom rekli da moramo imati predvidljiv sustav, moramo imati sigurnost Brojni e, prethodni govornici su to spominjali, ali postoji tu i određeni uvjet. Nije moguće sve objasniti, nije moguće obrazložiti sve po te podatke jer situacija je dinamična, primjerice zbog ekonomske krize. Moje pitanje je sljedeće. Revizija benchmarka E, to je nešto o čemu bih ja želio progovoriti. Benchmarci se temelje na određenim pokazateljima emisija koje uzimaju u obzir sadašnji i mogući tehnološki napredak. Da li je vaš e, prijedlog e, promjene benchmarka opravdan? Ja govorim sada o predvidljivosti i očekivanjima. E, industrije gnojiva, proizvodnje stakla, čelika, metala. I govorimo o prirodnim emisijama, prirodnim emisijama u tehnološkim procesu, primjerice kod e, proizvodnje vapna. U takvim industrijama e, kada kemijske substance se razgrađuju, proizvodi se CO2. To nema veze nikakve s tehnologijom, to je čista kemijska reakcija. Novi kriteriji, mislim da su potrebni novi kriteriji za te popise izmještanja ugljika. Treba eh, izdvojiti eh, takve sektore eh, ako je zapravo sadrže 30% sadašnjih E, e, sadašnjih kvota. E, kako, moj strah zapravo jest da će pritisak rasti i da će se proizvodnja naprosto preseliti izvan Europske unije. I to je pitanje za sve države koje nešto proizvode, koje imaju stvarnu industriju. A s jedne strane imamo ambiciju reindustrializacije Europe, ako se ne varam. Evo, stoga moja pitanja. Hvala. Sada gospodin Martin. Hvala predsjedniče. E, čuo sam vrlo zanimljave e, stvari. Pljesko da situacija nije ovakva kakva jest. Europa nije sama na planeti. E, Mi e, smo suočeni sa nepoštenom konkurencijom. E, evo, čuli smo da nema dokaza da dolazi do izmještanja ugljika i smanjenja ulaganja ja sam e, obišao mnoga industrijska e, e, poduzeća tvornice čelika i tako dalje u posljednjih nekoliko godina se vidi da ta poduzeća moraju mnogo ulagati da se moderniziraju direktori poduzeća mi kažu da mm, čekaju s tim ulaganjima jer čekaju kakova će biti reforme ETS-a. ETS e, e, bi trebao biti e, proveden 100% kao i pariški sporazum gdje sam skeptičan. Dakle, ETS može biti uspješan samo ako i drugi kontinenti budu uveli slične mjere. Kakve garancije imamo da će se u drugim zemljama, na drugim kontinentima provesti slični e, sustavi. Inače ćemo biti izloženi uvoženju zagađenja sa drugih kontinenata. E, imat ćemo i dalju e, deindustrializaciju Europe, dakle razgradnja evropske industrije. Hvala. Gospodin Farija Imarić. Hvala, gospodin Farija. Obrigado, senhor presidente. Senhor comissário, eh, o senhor tem vindo... Hvala. Povjereniče, rekli ste da trebamo povećati svoje ambicije kako bismo ostvarili ciljeve Pariškog sporazuma, zadržali globalno zatopljenje ispod 2 stupnja Celzijusa. E, to pokriva i pomorski transport e, koji je također dio te ambicije. Postoji studija komisije koja pokriva tu opciju i koja je provedena u kontekstu uredbe o informacijama o pomorskom transportu. Ja sam bio izvjestitelj ovdje u parlamentu. Ta analiza bavi se i mogućnostima takozvanog kompenzacijskog fonda koji će pokrivati ETS. Znači mogućnost jest e, da se stvori jedna administrativna fronta koja će raditi uz pomoć industrije za promicanje čiste ili čišće tehnologije. Znam da je to i prijedlog e, vlasnika brodova i međunarodnih pomorskih organizacija. Svi se slažemo oko toga. No ono što želim čuti od povjerenika je kako komisija gleda na tu mogućnost e, da ETS e, pokriva i sektor pomorstva i slaže li se on s tim uključivanjem tog sektora? Jer to ne bi bilo samo retoričko uključivanje e, pomorskog sektora, nego i realno. E, I na kraju, prošli tjedan imali smo jedno izaslanstvo parlamenta e, s nekim kolegama. Uglavnom, oni nisu mogli sudjelovati u odboru za zaštitu zračnog prometa EKAO što biste rekli na to pitanje? I zašto Europska unija manje ambiciozna u Sjedinjenih državama kada je riječ o prijedlozima e, što se tiče standarda emisija za avijaciju, za zračni promet? Gospodin Belet, hvala. Hvala predsjedniče, hvala e, povjereniku i stručnjacima na zanimljivim intervencijama ono što smo ovdje čuli je vrlo sve zanimljivo. Zanimljive su to informacije, osobito odnosu na kroz-sektorski faktor korekcije e, koji se neće pokrenuti prema predlogu koje je komisija iznijela. E, to je vezano i uz e, drugu temu, a to je izmještanje ugljika bolje e, usredotočivanje ovih e, mjera e, nakon što sam čuo što stručnjaci kažu ja bih bio otvoren za mehanizam gdje se ostvaruje bolji fokus na one sektore koji su najizloženiji izmještanju ugljika Znači, ne imati samo dva modela, ne znam, 70% na jednoj strani, 30% na drugoj, nego napraviti jedno bolje ciljanje. Gospodin Grip je govorio o mogućnostima povećanja industrijske proizvodnje u Europi. Da, mi smo svi za to. To je glavna zadaća nas u parlamentu da kombiniramo s jedne strane provedbu pariškog e, sporazuma, svi se oko toga slažemo, da se smanje E, emisije CO2, a s druge strane da se olakša e, gospodarski rast. Imam i konkretno pitanje u odnosu na ovo prijedlog komisije. Ne definira nikakva značajna povećanja e, proizvodnje. Možete li nešto o tome reći? drugo je i zadnje pitanje. Trenutačno instalacije koje e, e, pokazuju značajna smanjenja kapaciteta samo su suočena sa e, razinom realokacija tamo gdje je prag 50%. Za ne bismo trebali uskladiti taj mehanizam? Hvala. Thank you very much. Now we uh, Hvala. A sada krećemo sa odgovorima e, povjerenika Njete. Mr. Chairman, I'll do my best. time. <laughs> U najkraćem mogućem vremenu. E, Brojna pitanja od samog početka usredotočena su na trošak industrije i da li bi taj e, prijedlog mogao na, na naštetiti industriji. Mi smo pokušali kombinirati sve e, ciljeve. Svi sektori moraju sudjelovati u smanjenju emisija. Nećemo postići to e, smanjenje koje nam je potrebno e, ako svi ne sudjeluju. Industrija je u prošlosti im pokazala veliku razinu inovacije. Neko je rekao, pa evo, napravili smo što smo mogli, sve smo inovirali što smo mogli, ali ja mislim da to nije tako, mislim da postoje, ostaje prostor za inovacije u buduće. E, mi smo analizirali dva elementa. kako bismo e, diferencirali između tih kvota za pojedine industrije. Prvo, izloženost međunarodnoj trgovini i Intercity. E, osim toga uzeli smo u obzir koje su to tvrtke koje mogu prenijeti troškove na potrošače kada smo stavili onda 50 e, e, tvrtki u jedan lonac, a 150 u drugi, vidjeli smo da će jedna skupina imati veće teškoće. No, to su one tvrtke koje imaju veće sposobnosti prenijeti te troškove na potrošače. I to je logika. Druga stvar koju trebamo reći jest e, da imamo sektor čelika, naravno. No, e, problem sektora čelika nije ETS. Budimo iskreni. Imamo međunarodnu konkurenciju s Kinom, imamo sve veće ekonomske aktivnosti u Kini, imamo problem e, priznanje e, statusa tržišne ekonomije u Kini. Znači, međunarodna konkurencija i viša kapaciteta u Kini je jedan problem sektora čelika. A drugi veliki problem industrije čelika i drugih industrijskih sektora je da je trošak energije mnogo veći u Europi nego kod naših konkurenata. I to je onaj glavni izazov, a ne ETS. Prvo zato što smo sektor čelika stavili među najzaštićenije sektore. Ali trošak energije je pravi izazov. I zato sve politike e, komisije da se e, redizajnira tržište električne energije plina je ono što može smanjiti troškove proizvodnje. Ali imamo brojne probleme u sektoru čelika i drugim industrijskim sektorima. No do sada sa svim elementima koje imamo u sustavu izmještanja ugljika u sustavu trgovanja emisijama. E, sustav trgovanja emisijama treba uzeti u obzir e, konkurentnost europske industrije. Zapravo ne može uzeti to obzir, to je naš posao. Ono što mi trebamo jest ravnoteža. Naravno da tu ravnotežu možete poboljšati uzimajući u obzir sve parametre. Neki će biti više usredotočeni na konkurentnost, a drugi na okoliš. A ono što je naša zadaća jest e, osigurati ravnotežu. E, gospođa Kutelan kaže e, nešto o razinama ambicije. Naši ciljevi emisija stakleničkih filmova ne, e, e, plinova neće se riješiti samo e, putem ETS-a. U ljeti planiramo jednu direktivu koja će pokriti nekoliko područja i emisija automobila i manjih kombija koje će donijeti čitav niz novih politika i globalnih praksi. Ako pogledate cijeli taj paket zajedno, na kraju krajeva parlament e, će e, reći e, imamo ambiciozan paket i imamo holistički pristup u našoj strategiji dekarbonizacije. Mislim da ćemo u transportu ostvariti ambicije. Zatim je bilo riječi o problemu zapošljavanja. Postoje jednaki uvjeti za sve. Mnogi ljudi kažu da jedna od dobrih vijesti na putu u Parizu je da Kina najavila odluku da će e, prijeći na gospodarstvo e, sa manjim e, ugljičnim otiskom. Imate i neke države u Sjedinjenim državama koje idu u tom smjeru. A što se tiče šuma i poljoprivrede, 40% smanjenja emisija pokriva sve sektore, a to znači i poljoprivredu i korištenje zemljišta i šumarstvo. Znači moramo raditi i na tom sektoru. Moramo uzeti u obzir i emisije iz poljoprivrede i osigurati e, ekološku održivost tih e, sektora. Gospodin Gebrandi je pitao za krosektorski korektivni faktor i njegovu primjenu. Vidjeli ste onaj dijagram koji sam prezentirao. Kako je to, kako je taj faktor utvrđen za osiguranje najboljih rezultata, najboljeg učinka u prvoj kategoriji, mi bismo mogli izbjegli, izbjeći e, taj faktor. ali samo za najbolje, za najbolji učinak, za najbolje rezultate, to je jasno. Gospodin Zomer je isto e, spominjao industriju čelika, grupiranje. Pristup u slojevima je mogućnost. A imaju, postoje brojne mogućnosti, 3, 4, 5 ili 10. Što više slojeva, stvari će postati složeniji. Morate ih analizirati, morate imati bilateralne rasprave sa svim sektorima. Ako idete u pristup e, u slovima, što će se dogoditi sa cementom? Primjerice, idete iz grupe 1 u grupu 2. Mi ćemo još dugo vremena raspravljati o provedbi ovog svega, o načinu osiguranja jednostavnosti ovog sustava, o najboljem ciljanju pojedinih sektora, no komisija svakako otvorena za sve što e, e, parlament i e, politički klubovi usaglase. Mi smo spremni snositi političke posljedice. Lako je reći učinit ćemo to, ali morate vidjeti i utjecaj na druge sektore. Svaki dio te slagalice utječe na sve druge dijelove Evo, naravno, moje službe su na raspolaganju da se možda nešto poduzme, ali trebao imati u, u, na umu što će, koje će posljedice to imati. Bilo je i pitanja o, o benchmarkcima koji su postavljeni 2010. temeljem podataka e, koje je osigurao sektor. To je bila važna politička zadaća, sektori naravno nisu željeli osigurati sve podatke, bio to veliki izazov. Jasno je e, da se to temeljilo na tehnologijama iz 2007. i 2008. A za period 2020. i do 30. trebamo uzeti u obzir tehnološki napredak i određene koeficijente. No, možemo raspravljati o tome kako to poboljšati i otvoreni smo za tu raspravu o benchmarkcima. Što se benchmarka tiče, izmještenja ugljika. A da, bilo je još i pitanje, neke intervencije e, su rekle umjesto umjesto zadaća vezanih uz ugljik, zašto ne bismo išli na neke granične prilagodbe i slično. Tu je stalište komisije vrlo jasno. Nametanje graničnih mjera na e, proizvode koje se uvoze, pa tu je vrlo teško, e, vrlo teško provoditi takve mjere jer vrlo je teško odrediti koji je udio ugljika na uvezenoj robi. Vi praktički imate isti proizvod koji se proizvodi u različitim uvjetima u različitim zemljama. I to može dovesti do nekih posljedica koje nismo planirale. U sustavu trgovanja emisijama imamo usklađena pravila u sektorima i državama članicama. I granične mjere ne, mogu se s time e, kombinirati. Ako mi utvrđujemo granične mjere u različitim zemljama da bismo zaštitili e, određene sektore, onda mi narušavamo zajedničko tržište. To nije dobro. Mnogi ljudi kažu uzimate jedan sektor iz e, sustava i tu utvrđujete e, zapravo poreze na ugljuk i tako dalje. Sljedećeg jutra će vam se svi drugi sektori javiti i kucati na vrata i tražiti isto. Tako da komisija smatra da treba pokušati uvjeriti važne partnere da idu u tom smjeru niskougljičnih tržišta. Kina već ide u tom smjeru, a i brojne druge zemlje e, koji će e, ići e, u smjeru smanjenja ugljika i možemo se samo nadati da ćemo tako napredovati i razvijati svoj sustav. There has been also uh, interventions to, maritime. Osim toga imamo e, i neka pitanja pomorstva i slično. Države članice e, nisu e, kad, kada je riječ o Parizu, mislim da je to transparentno pitanje. I postavlja se pitanje danjih rasprava. Moje stalište tu vrlo jasno, pa čak i komisija nije aktivni član u IKO. Mi smo tu pod kišobranom nekih država članica i nizozemskog predsjedništva trenutačno. Iako mi naporno radimo i osiguravamo svakakve impute, mi nemamo relevantno stajalište i kao je definitivno jako značajno neko kaže da imamo ambicije, mi smo utvrdili naravno razine CO2, no moramo raspravljati o tome i sa brojnim drugim zemljama i ostvariti kompromis. Mi moramo pripremiti teren za globalni e, teren koji će biti važan u budućnosti. Why moment... U ovom trenutku nalazimo se u prvim fazama. Sada razrađujemo vektorske alate i trebamo razraditi praćenje i verifikaciju kako bismo znali kako točno mjeriti emisije, a onda možemo razgovarati o najboljim alternativama. Evo, to je sadašnje stanje stvari. Evo, mislim da sam obuhvatio većinu pitanja. Sa stajališta komisije naglašavam da ovo nije zatvoren prijedlog i da nije zapisano u kamenu. Naravno da ga se može poboljšati na mnoge načine, možemo govoriti o dodjelama, o tržištu, o onome što činimo i parlament doista ima više prostora nego što to ima komisija, jer mi moramo eh, se držati onoga što je dogovoreno na mm, vijeću. Ovo je doista težak rad na zakonodavstvu i ja računam na sposobnost vašeg izvjestitelja u tome da će uspjeti e, doista poboljšati ovaj zakonodavni akt. Hvala. Ja moram zamoliti naše stručnjake da e, budu doista vrlo kratki jer doista kasnimo. Gospodina Bandera. Hvala na ovim pitanjima i komentarima. i Ja ću ponoviti da ćemo vrlo rado vam dostaviti povratne informacije jer nažalost neću imati vremena odgovoriti na sva pitanja. Želim se usredotočiti na e, pitanje u vezi sa izmišljanjem ugljika jer to su spomenuli brojni zastupnici. Ja sam podnio postojeće znanstvene dokaze. To je ograničeno i e, također ovisi o kontekstu. No, ti se dokazi koriste i različitim sustavima podataka, trgovinskim podacima, anketama. I to je kombinirano sa drugim studijama i to su informacije kojima raspolažemo. Rekli bismo da je učinak toga ograničen. No, naravno, to nećemo primijeniti na budućnost, jer se stvari mogu promijeniti. No, to su podaci iz e, drugih odredaba koje ukazuju također da su odredbe o zaštiti okoliša također važan e, čimbenik u donošenju odluka u poslovnom svijetu. Neću tvrditi da to nije problem, u budućnosti će se sustav razvijati i naravno bit će i viših cijena i zbog toga će to trebati dorađivati. Kada je riječ e, o različitim porezima i nametima, to je povezano s ovim problemima i to su doista zanimljivi prijedlozi i politički instrumenti koji se temelje na tržišnom pristupu sa istraživačkog stajališta. Oni su zanimljivi, ali predstavljaju doista veliki izazov sa praktičnog stajališta kada je riječ o provedbi. Evo, tu bih e, se zaustavio i predao riječ dalje. Hvala, gospodin Ruf. I ja također želim zahvaliti u svoje ime na vrlo zanimljivim pitanjima. Ne mogu nam vam odgovoriti na sva pitanja sad, tako da ćemo se čuti kasnije. Evo, što znači propast e, sustava? E, trebamo e, prepoznati gdje se dogodio propust. To na samom početku, odnosno ustroje sustava, zato jer su dodjele bile previše velikodušne. I zbog velikog izmješanja ugljika i Mm, vidjeli smo da su dodjele bile prevelike za ovaj, gornju granicu u industriji. Kada je riječ o CSF-u i pitanju gospodina eh, Gerbrandija, trebamo reći da postoje različiti scenariji. Dakle, možemo imati paušalnu prilagodbu referentnih vrijednosti za tržište, no ako imamo 0,5%, imamo već CSF na e, tržištu do 2020. i 2030. Postoje naravno sektorske razlike. Naravno, više slojni pristup bi pomogao u smanjenju te vjerojatnosti kad bi se promijenio CSF. No, Mm, treba vidjeti kako će se kretati referentne vrijednosti i e, zbog toga mm, treba vidjeti da li uvesti Zašto je došlo do pada cijena? Postoje i čitav niz razloga za to. Naravno, e, makroekonomska situacija u Kini i financijski problemi u kojima se nalaze brojna poduzeća i to je također e, i energetska situacija i također e, e, pad, cijene energenata koje već traje nekoliko godina i to zapravo dovodi do prebacivanja na druge vrste goriva. Dakle, u Ujedinjenoj kraljevini umjesto proizvodnje ugljena imamo proizvodnju plina i imamo druge situacije koje dovode do neisplativosti određenih e, vrsta goriva, tako da se industrija prebacuje na druge vrste goriva. Dakle, niska potražnja i e, vjerojatno visoka ponuda istovremeno. Vratimo se na referentne vrijednosti. Tu treba odgovoriti na e, pitanje koje se odnosi na pojednostavljenje u odnosu na administrativno opterećenje. Mm, paušalni prijedlog je doista jednostavan da Mm, odmičemo se od 10% najučinkovitijih pogona, no treba vidjeti e, koje je administrativno opterećenje referentnih vrijednosti. Paušalna vrijednost ide u pravom e, smjeru, odnosno potiče na dalje smanjenja, odnosno brine se za to da industrija krene u pravcu dalje energetske učinkovitosti. Evo, njemački sektor čelika je to već učinio, to je dobra vijest, oni su već e, povećali svoju energetsku učinkovitost, oni su u gornjem dijelu referentnih vrijednosti, tako da imaju konkurentsku prednost u odnosu na druge u Europi. No, zamisao referentnih vrijednosti je da se koristi 10% najučinkovitijih pogona i da se onda potiče ta vrsta smanjenja emisija. E, sa stajališta izmještanja ugljika trebamo osigurati da ti sektori koji su u opasnosti od toga dobiju doista one alokacije koje su im potrebne, ali e, sa stajališta referentnih vrijednosti mislim da treba poticati. Mi trebamo priznati da ne možemo eh, osigurati sve industrijske sektore za uvijek ako želimo ostvariti ciljeve ets u Europi i smanjenje emisija. Eh, dakle, trebamo izabrati sektore i poduzeća koji su u opasnosti od izmještanja ugljika. Tu nisam stručnjak, evo tu ću se obratiti eh, kolegi dakle, koji kaže da nema znanstvenih dokaza o izmještanju ugljika. No, industrija treba još više smanjiti emisije kako bismo ostvarili dugorodne ciljeve na troškovno učinkovit način i zbog toga trebamo odabrati prave sektore. To je sigurno. Hvala, završili smo sa prvim dijelom i odmah možemo preći na drugi. Daćemo riječ Akselu Egertu, eh, glavnom telju Eurofera, pet minuta i molim vas stao obratite doista pozornost na vrijeme jer moramo eh, završiti do 12.30. Just checking where my presentation is. <laughs> Maybe... Evo, samo tražim svoju prezentaciju ako mi neko može pomoći. Can you help me with my presentation, please? Molim malu pomoć s prezentacijom. please Europska industrija čelika podržava ciljeve u vezi sa klimama Europske unije i to u smislu ETS-a treba imati globalno trgovanje sa identičnim ciljevima i sa identičnim cijenama ugljika za sve natjecatelje na tržištu. No, kao što, što znate, to neće biti ostvarivo u bliskoj budućnosti. U međuvremenu donositelji odluka moraju se pobrinuti e, očuvati konkurentnost naše industrije. Mi podržavamo pristup e, kružnoj ekonomiji i komisije i također da 100% materijala bude e, moguće reciklirati to beskonačno, no treba razmišljati i o, životnom ciklusu proizvoda i to povezati sa smanjenjem stakleničkih plinova i sa zakonodavstvom ETS-u. E, izmiještanje ugljika i niskokljična ekonomija nisu mogući bez e, čelika. Evo, zamislimo samo na učinkovitost e, plinskih turbina ili na vjetroelektrane. Mi imamo najveći udio patenata u čeliku u svijetu. 50% proizvoda koje proizvodimo danas nisu postojali prije 10 godina. Molim vas, nemojte to ugroziti pogrešnim zakonodavstvom. Naša industrija čelika je također predvodnik u istraživanju i razvoju naprednih tehnologija, recimo kao što su programi HESANA i drugi projekti o hvatanju i skladištenju ugljika i korištenju ugljika i naravno to zahtjeva dugotrajan proces, a također taj proces treba biti gospodarski isplativ a sada snosimo veće troškove nego naši konkurentni i zbog toga se teže primjenjujemo nove tehnologije. Naravno, stoga podržamo i inovacijski fond koji predlaže komisija, no naravno treba vidjeti odakle dolaze sredstva. No, prijedlog komisije ne nudi dovoljnu zaštitu od izmještanja ugljika. Čak i e, najučinkovitija čeličana e, će e, morati mm, nadoknađivati troškove CO2 koje prenosi energetska industrija. Izvoz se odigrava u vrlo strogim uvjetima konkurencije, no bez obzira e, na koji je razlog za smanjenje naše konkurentnosti. E, znate da je čelična industrija u padu, da je izgubljeno 90 tisuća radnih mjesta od 2009. godine, a 7 tisuća je izgubljeno samo u nekoliko posljednjih mjeseci i to postoje različiti razlozi e, nedovoljna potražnja, nepravodno tržišno natjecanje, ali to će odrediti i budućnost ETS-a. E, naročito e, Kina prekomjerni kapaciteti 400 milijuna e, tona što je gotovo tri puta veće od europske potrošnje. Izvoz Kine je eksplodirao 2014. godine i to su zapravo subvencionirani prekapaciteti, dakle zbog toga Kina prodaje svoje proizvode čak ispod proizvodnog troška. I također Naše cijene čelika su e, doista snažno pale u posljednjih nekoliko mjeseci, kao što je prikazano ovdje na slajdu, i onda se čudimo da studija Europske komisije kaže da možemo E, prebaciti 100% ili 80% naših troškova ugljika potrošačima. Recite to onim 7000 ljudi koji su upravo izgubili posao u posljednjih nekoliko tjedana, njihovim obiteljima također. Ekofis je proveo studiju e, po narudžbi Eurofera koja jasno pokazuje da ćemo e, imati manjak besplatnih dodjela od 48% do 2030. godine. Imat ćemo troškove do 34 milijarde eura u sljedećem e, razdoblju. Neizravni troškovi iznose 8 milijardi eura. Možemo raspravljati o ovim brojkama, ali nije upitno da će to imati učinak na naš sektor. I to e, dolazi također i sa e, nepravednim tržišnim natjecanjem što ugrožava našu proizvodnju čelika u Europi. Imamo teško ćemo posjeći naš udio u BDP u Europskoj Naš e, glavni izvor je zabrinutosti. Dakle, to je e, nasmično linearno smanjenje referentnih vrijednosti za svake godine i e, to je zapravo drugi linearni korekcijski faktor. Naravno, treba e, dati prednost e, zaštitu od izmještanja ugljika, a ne e, sektoru ugljika koji sada ima, odnosno proizvodnje energije koji sada ima udio od 57%. I na kraju, nema pravne sigurnosti za nadoknadu neizravnih troškova, budući da većina zemalja članica to danas ne primjenjuje. Evo, samo još jedna minuta. Što nam treba? I tu nam donositelji odluka trebaju doista pomoći. 10% neočinkovitih pogona e, ne bi trebali imati izravne ili neizravne troškove jer jedino tako možemo ulagati. Referentne vrijednosti se trebaju temeljiti na realnim podacima koje se zadaju prije idućeg razdoblja 2019. onda će se to promijeniti. Dakle, ne smije se primjenjivati nikakav redukcijski čimbenik e, na industriji. i također e, se odluke trebaju primijeniti prema e, potrebama našeg sektora. Na kraju neizravni troškovi se moraju nadoknaditi prema najboljim industrijama i to sukladno transparentnim pravilima. Dakle, vi odlučite o tome hoćete li dati besplatne dodjele za e, cijeli sektor gdje imamo izmještanje ugljika ili samo za dio sektora i jasno je da je industrija čelika vrlo ranjiva i osjetljiva i usporedbi sa drugim sektorima. Hvala, ispričavam se što sam oduljio. Hvala. Damien Morris. Um, predstavnik Sandbaga. E, samo želim e, reći da smo mi neprofitni znanstveni centar i radimo na ATS-u sada već sedam godina. I na početku želim e, istaknuti nekoliko dobrih vijesti. Naše emisije stakleničkih plinova su pale brže nego što smo očekivali. Prema procenama naše su emisije pale za 23% 2014. godine u usporedbi sa razinama iz 1990. godine, čime smo nadmašili ciljeve. Također, e, verificirane emisije su e, i ispod cilja za 2020. godinu 21% e, u odnosu na razinu iz 2000. godine. I to možemo prepisati ETS-u. Dakle, treba se upitati koji je doprinos ta inicijativa dala također i s obzirom na cijenu ugljika. Procjena je neprecizna, no eh, oni odgovori koje, daju, eh, koje daje literatura doista obeshrabruju. Institut za klimatsku ekonomiku eh, kaže da je došlo do smanjenja od 100.000 tona između 2005. do 2011. Znači to je gotovo ništa. I uz e, pad cijena 2006. i 2007. dakle cijena ugljika je e, bila toliko visoka i nije se približila sada tim razinama. E, sada treba vidjeti što će se događati sa cijenama ugljika nakon porasta u travnju 2014. godine. Mnogi analitičari očekuju da će se taj rast ubrzati do 2020. godine i da će cijena doseći 30 eura po toni. No, očekivanja analitičara od početka ETS-a su se pokazala previše optimističnima, dakle cijene su e, pale u posljednjih nekoliko tjedana, sada su svi oprezni. E, procjene su pale za dvije trećine nakon crnog siječnja i rekli bismo da su e, cijene prognoze uvijek pretjerane. No, dakle, vlažem, vraćamo se na isto, sada je 2016. godina i nakon 11 godina još uvijek nemamo cijenu ugljika koja bi pokrenula kratkoročno smanjenje, a kamoli dugoročno ulaganja. I to ne zato što smo e, već u drugoj fazi, u trećoj fazi već revidirali pravila i također unatoč hitnim intervencijama u backloadingu i unatoč nove pričuvi za stabilnost tržišta koja je trebala konačno riješiti to pitanje. Oni koji su e, tražili strože parametre za e, tržišnu pričuvu sada osjećaju sigurno da su bili u pravi. Kada e, govorimo o kroničnim viškovima i stalnim niskim cijenama postoje različiti načini kako to riješiti. Dakle, možemo smanjiti apsolutnu ponudu, možemo ograničiti privremenu ponudu revizijom parametara za pričuvu za stabilizaciju tržišta ili možemo e, stvoriti veću sigurnost e, kada je riječ o budućoj cijeni ugljika, recimo e, poput donjih granica za cijene, koridora za cijene i tako dalje. Nemam dovoljno vremena tako da neću sad ulaziti u detalje ovih prijedloga. U posljednjoj godini i pol već smo objavili brojne takve studije i također ćemo u nekoliko sljedećih tjedana ažurirati naše stajalište, ali naravno postoje druga rješenja osim ovih predloženih. No, želim reći za kraj sljedeće. ETS je daleko od toga da bude čvrst. Pričava za stabilizaciju tržišta još nije u potpunosti stabilizirana, a ova revizija ETS-a doista je posljednja prilika da doista e, postavimo ovaj program na prave noge i e, možda će neki reći da su e, već prilike bile i prekobrojne. Nakon nedavnog optimizma, zahvaljujući u Parizu, bilo bi cinično da Europa i dalje se hvali i premašivanjem ciljeva za 2020. godinu i da ostavi ovu inicijativu tamo gdje jest. Ako zovemo nešto doista glavnom inicijativom, to ne znači da ona to jest, koliko god se to često ponavljalo, nego doista trebamo popraviti stvari jednom za svakda. Hvala vam. Hvala, hvala što ste se držali e, vremena, gospodin Montezano iz Euroelektrička. Hvala. Hvala predsjedniče, hvala što ste me pozvali e, da ovdje govorim u ime Euroelektrika. Mi predstavljamo e, industrija električna energije e, kroz cijeli lanac opskrbe. E, ja ću e, dati jednu širu perspektivu na ovaj problem. Neću se samo ograničiti na reviziju ETS-a. Htio bih staviti u kontekst na našu organizaciju. U posljednjih nekoliko godina proizvodni kapacitet i miks e, se fokusirao na e, niskougličnu proizvodnju. Sada e, kapaciteti u posto proizvodnje u električne energije je niskouglično ili bez ugljika. Kako bismo nastavili ovaj trend, e, esencijalna komponenta je, jeste prijedlog e, komisije da se e, revidira ETS i to brzo i to zbog, toga što mi još uvijek vjerujemo da je ETS najučinkovitiji pristup dekarboniziranju gospodarstva. I to iz tri glavna razloga. To je evropski pristup, pristup tjeran e, tržištem i tehnološki neutralan. Bojimo se da ako nacionalne politike i mjere e, dođu u prvi plan, e, to će narušiti klimatske učinkovitost klimat, klimatske energetske politike. Želimo podcrtati e, činjenicu da e, pristup politike mora biti dosljedan, naročito povezanost ETS-a sa drugim europskim politikama i ciljevima. Kako bismo to postigli, moramo imati e, dobar okvir upravljanja na europskoj razini E, treba naglasiti da je esencijalna e, komponenta ovog pristupa politike e, je poboljšani dizajn tržišta električne energije. Tu moramo gledati ne samo na ugljik, već i energetsku fleksibilnost i kapacitete gdje je to potrebno. Sada ovi specifični elementi prijedloga komisije. Što se toga tiče, mi smo za smanjenje e, faktor 2,2 e, posto. E, trebamo imati eksplicitnu definiciju raznih opcija, to će stabilizirati tržište. I za mi smo za dalje davanje besplatnih kvota Eh, rizičnim industrijama. Naravno da tu trebamo eh, imati eh, dobru ravnotežu. Ono što bih htio naglasiti, nakon Pariškog sporazuma, ako EU ide iznad smanjivanja emisija od 40%, postoji potencijal da se ta ambicija poveća E, rješavanjem viška kvota koja i sada postoji u ETS-u. E, sektori koji nisu pokriveni ETS-om bi također e, morali doprinositi višim ambicijama. Što se tiče sektora koji nisu u ETS-u, moram reći da električna energija može igrati važnu ulogu u e, smanjivanju emisija ugljika. Na primjer, e, u sektoru prometa znamo da čak ako uzmemo u obzir e, sadašnji prosječni miks električne energije, CO2 emisije od vozila, su niže od sadašnjeg cilja Europske unije. Ali treba također istaći da budući e, je ETS e gornja granica fiksirana što se tiče električne energije. E, imam povećanje potreba za električnom energijom u drugim sektorima neće doći do dodatnih emisija. E, I na kraju ovdje imate sažetak e, onoga što sam do sada rekao. E, da ću samo sljedeće. Električna energija može u igrati važnu ulogu ne samo u dekarboniziranju industrije, već i u smanjivanju emisija. Hvala lijepa. A sada imamo gospodina E, oprostite, gospođu Pons, e, gospođu Genevieve Pons de la di, direktoricu WWF-a, Fonda za zaštitu prirode. Čujete me? Hvala. U prvom redu hvala na pozivu i na prilici da e, kažem što BBF e misli o reformi ETS-a. U prvom redu da se vratim na, neke neka osnovna načela koje ne trebamo zaboraviti u ovoj raspravi. E, u ukovoru imamo članak 121 koji kaže e, zagađivač plaća e, ili onečišćivač plaća. Drugo, što je cilj ETS-a? ETS je ustanovljen da se e, stavi cijena na ugljik, da se smanji emisije ugljik CO2 i sprečavaju klimatske promjene. Do sada ETS nije ispunio ciljevo Cijena ugljika je preniska. zagađivači ne plaćaju. Komisija je predložila reformu, ali ne ide dovoljno daleko. Naročito s obzirom na to što se dogodilo u Parizu. Gospodin Kanjete i gospodin Lavija su bili tamo i mnogi drugi su prisustvovali e, konferenciji. Što se dogodilo? E, je bilo iznad očekivanja, e, očekivanja mnogih sudionika. Sada je cilj da e, se povećanje temperature zadrži ispod dva stupnja. Da bi se to dogodilo, moramo provoditi reforme o kojima smo se dogovorili ako e, možemo ostati ispod 1,5 e, e, stupnjeva kao što je dogovoreno u, Parizu, emisije treba do 2015. smanjiti za 90%, kao što ovaj grafikon pokazuje. Kako, da bi se to dogodilo, moramo ukloniti kvote jedinice sa tržišta ugljika. Linearni faktor je e, e, veći od e, predloženih 2,2%. Naša ocjena jeste da to mora biti između 2,6 i 2,8% kako bismo postigli smanjenje od 95%. Samo nam to daje šansu da se E, temperatura e, ne povisuje za više od 1,5 stupnjeva. Imamo previše dozvola za zagađivanje na, tržištu danas. Dakle, previše zagađivača. E, E, e, cijena ugljika je sada 5 eura po toni, a ETS je zamišljen za cijenu od 30 eura. E, rezerva za stabilnost tržišta nije dovoljna. Tržište bi bilo preplavljen do 2025. godine. WWF e, traži stalno uklanjanje e, e, viškova kvota. Ne smijemo više imati besplatne kvote jer je to u suprotnosti sa načelom zagađivača plata, plaća. 160 milijardi eh, eura su vrijedne eh, eh, jedinice koje će se dati besplatno, a to je ogromna svota. Prema tome te besplatne kvote treba ukinuti. Kao što mnoge, što su već mnogi ovdje spomenuli, pa čak i Europska komisija – nema dokaza e, izmještanja ugljika. E, Evropska unija e, ima vodi svijet u smanjenju, ali mnoge druge zemlje koje razvijaju tržišta ugljika i to vlastita, a to su najveći zagađivači. I na kraju prodavanje na dražbi e, e, kvota ugljika e, je taj se novac može iskoristiti za obnovivu energiju u Europi i drugdje. Možemo pomoći najranjivijima da se prilagode promjenama moramo podupirati energetsku tranziciju EU u Europi kao i u cijelome svijetu. I na kraju, dragi sudionici, WWF vas e, poziva da e, smisleno provedete reformu ETS-a. E, zadnja molba koju imam za vas, imamo Pariz će se reciklirati svakih pet godina. E, I to trebamo također raditi sa ETS-om. Hvala lijepa. Sada ćemo početi sa rundom e, pitanja naših kolega, gospodin Lize. Hvala lijepa. Hvala lijepa govornicima. Mislim da je komisija dala dobar prijedlog, ali e, zahvalan sam Kanjeteju što je rekao da ga možemo još i poboljšati. Moramo e, naravno biti ambiciozniji. E, tu postoji znak pitanja, ali svakako naše ambicije ne smijemo smanjiti po pitanju više kategorija mislim da je to potrebno kako bismo smanjili emisije i izbjegli e, premještanje. E, zašto ne, da ne napravimo krivulju? E, možemo napraviti grupacije ne samo četiri kategorije, već raditi linearno E, koji je u većem riziku može dobiti više slobod, e, besplatnih kvota. Jer ćemo inače e, uvijek biti nekako na granicama ovih kategorija. Gospodin Kanjete je s pravom spomenuo cement cement treba također dobro pokriti. Što se tiče čelika, Mm, e, e, razlika između gospođe Somer i gospodina Kanjetija e, mm, mm, bez obzira na, što, na to što mi radili uvijek imamo problem Kine mi moramo dati deset najboljih industrijama slobodne kvote to jest besplatne kvote. A, ali i drugi moraju učiniti e, e, nešto za smanjivanje. Brodarstvo, e, zračni promet, prijevoznici i tako dalje. Onda bismo bolje mogli braniti naše argumente. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Pjeka. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjedniče. Imamo općenito pitanje za euroelektrika. U e, listopadu 2014 e, e, komisija je usvojila neke zaključke s kojima Poljska nije bila oduševljena, blagorečeno. Zemlje koje su najizloženije klimatskoj politici E, koja ide e, manje od 60% europske razine, ublažavanje do neke e, mjere posljedice ETS-a. Modernizacija je jedan način, zatim besplatne kvote za proizvodnju energije. Kada je donesena reforma ona je bila toliko složena da je to, po mom mišljenju, groteskno. E, korisnici nisu mogli odlučiti kako da potroše e, sredstva. E, Fond za modernizaciju daju mogućnost da komisija može blokirati investicije. A to može raditi i Evropska središnja banka. Mm, to nas dovodi u tjesnac E, siromašnije zemlje će e, biti u situaciji e, kada će se neke tehnologije nametati od strane bogatijih zemalja. Isto tako javna nabava, tu treba uvesti reforme. Zar ne mislite da se instrumenti moraju oblikovati na drugačiji način? kako bismo imali e, više manevarskog prostora. Hvala vam, predsjedniče. Sustav ets mora osigurati pravo na stimuliranje inovacija, ali i napora e, za one koji će se rano početi kretati. To nije vezano uz e, to da sve e, koji e, emitiraju ispušne plinove treba kazniti, već samo trebamo uvesti načelo da zagađivač plaća i e, slobodne kvote trebaju biti iznimka, a ne pravilo. Imam dva pitanja. Da li se stručnjaci slažu da načelo zagađivač plaća mora predvoditi ETS? I drugo, Žela bi više čuti o tome što mislite o metodama izračuna e, troškova. S jedne strane imamo studiju Delfta koja pokazuje e, značajne količine prolaza, a s druge strane imamo i druge nalaze Ekofisa. Koje je vaše tumačenje ovoga i mogućnost e, za industriju da prenese troškove, te troškove na potrošače? Hvala. Hvala, gospodin Ekaut. Hvala. Hvala i svim predavačima. Ja imam pitanje za gospodina Egeta. Možda samo vezano uz činjenicu koja će nam možda pomoći je pitanje koliko e, dodatnih kvota sektor čelika je dobio do sada, jer koliko ja znam od 2005. oni su dobili e, tri e, e, dodatne kvote svake godine, pa me zanima koliko oni zapravo dobivaju, koliko su dobili do sada. A što se tiče procjena, možda mi možete isto potvrditi e, da čak i kad bi čelični, sektor čelika kupio sve kvote, to bi li to doprinjelo dijeljenju troškova 5,5% ukupnih troškova ako bi ih sve kupili i to po e, cijeni od 10 eura po toni CO2. To je dvostruko više od cijene sada. Imam li pravo? E, možda, ja nisam u pravu, a studije će dokazati da, da nisam. Pa mi recite, e, prenesite mi te informacije E, i Sjeverna Europa može doći i do troška od 100% temeljem studija koje provodi Europska komisija. Mislim da je to isto važno staviti u argumentaciju, pa bilo bi korisno čuti vaše mišljenje o tome. E, pitanje je za Electric. Koja je cijena ugljika koja vam je potrebna kako bi došlo do promjene goriva u vašim tvrtkama? Jer znamo da ima e, ulaganja u E, elektrane na plin, no veliki je to problem za sektor električne energije. koja je to promjena koja nam je potrebna u svjetlu Pariza, koja će funkcionirati i koje su to druge niskougljične tehnologije? E, ono što je važno je da sektor električne energije želi više cijene za to, no energetski učinkovita industrija, e, odnosno industrija koja je potrebna dosta energije, traži manje cijene. Kako tu iznaći kompromis i e, kako ćete nadići tu prepreku, to bi nam bilo od koristi u pregovorima. Gerbandi. Yes, um, Hvala gospodine Gerbandi. Da, hvala vam e, Drago mi je da gospodin Egert potvrdio da e, trenutačna teška situacija industrije čelika nema veze sa, e, sa sustavom ETS-a. To je jako važna poruka jer mnogi vjeruju da teška situacija e, industrije čelika je uzrokovana klimatskom politikom, ali nije. I raduje me vaš odgovor o oko ovih e, prekomjerne dodjele kvota. Imam još jedno pitanje za gospodina Eketa. Liberali nisu e, oni koji podržavaju e, međusektorski korekcijski faktor. Vi ste rekli da su da je benchmark veliki problem za industriju čelika i ja se s tim mogu to zamisliti, slažem se. Ali ono što je moje pitanje jest koji industrijski sekt, faktori bi se mogli skinuti sa popisa izmještenja ugljika. Jer to je ono gdje moramo donijeti neke odluke pa nam možda možete pomoći u tome. A imam i pitanje za gospodina Montesana Modernizacijski e, fond i članak 10c znače da mi ne stvaramo doista jednake uvjete za sve u Europi jer neke elektrane dobivaju te kvote besplatno, druge ih moraju platiti. E, istovremeno stvaramo Europsku energetsku uniju e, i tu vidim dva usuprotstavljena procesa E, smatrate li e, da e, možemo doista stvoriti jednake uvjete za sve primjenom tog modernizacijskog fonda i postići pravu energetsku uniju. Gospođa Evi. Hvala. Htjela sam jedno pojašnjenje u odnosu na prethodno mm, pitanje, nisam mislila na bolje adjustment tax, nego na porez na dodani ugljik, koji bi se uredio na europskoj razini, kao što već imamo direktivu o PDV-u i što je usklađeno i sa e, unutarnjim zakonodavstvom i sa svjetskom trgovinskom organizacijom. Imam pitanje za dionike. Mislite li da će u bliskoj budućnosti postojati pogoni i poduzeća koja će moći e, vršiti upfront investicije, odnosno značajna ulaganja od stotina milijuna eura u svrhu smanjenja emisija, umjesto da dalje nastave plaćati dozvole, odnosno kvote. Čak i kad bi se nekim čudom e, cijene povisile. Smatrate li da je takva mogućnost doista ostvariva, budući da su danas poduzeća u situaciji u kojoj e, jednostavno nisu snositi, u stanju snositi takva velika ulaganja od stotinu milijuna eura, umjesto da kasnije plaćaju određenu cijenu. I još jedno pitanje o sekundarnom tržištu. Ako ne smatrate da bi se sekundarno tržište trebalo u potpunosti ukloniti, jer ja osobno smatram da je zapanjujuće da se može spekulirati o CO2, odnosno o udjelima ugljika. Hvala, gospodin Žip. Hvala, imam e, dva pitanja. Moje prvo pitanje odnosi se na outsourcing procesa proizvodnje izvan proizvodnih e, e, postrojenja, znači pošteno postupanje prema tom outsourcingu u odnosu na one tvrtke koje e, te procese zadržavaju u okviru svojeg poduzeća. To je pojava koja se učestavlja i ovdje se bavimo sa druga, različitim cijenama energije u Europi, Sjedinjenim državama, imamo i pregovore o TTIP-u. Je li to problem za pojedine sektore industrije? Moje drugo pitanje što se tiče sektora energije, e, znači to je pitanje za gospodina Montesana, koji je najučinkovitiji način da se zamče ulaganja u sustav, e, u sektor električne energije u svjetlu fonda za modernizaciju. Kako taj proces e, može biti najučinkovitiji za taj sektor, a isto tako u svjetlu izgradnje energetske unije. Još jedno pitanje vezano uz cijenu energije. Postoji neki sustavi kompenzacija u nekim zemljama, ali ne u drugima. Neki od tih e, troškova prenose se na najveće klijente. Kako biste to komentirali? Sad imamo još zadnja dva govornika, to je izvjestitelj u e, ekonomskom i socijalnom odboru i odboru regija. Torpecini, e, izvjestitelj ekonomskog i socijalnog odbora. Ne više od dvije minute. Hvala gospodine predsjedniče. Evo vrlo kratko mišljenje je usvojeno na plenarnoj. Evo, idemo odmah e, na stvar. Izravni troškovi uklanjanja korekcijskog faktora za razne sektore za izravne troškove, neizravne troškovi. Stvaranje usklađenih mehanizama na europskoj razini za nadoknadu neizravnih troškova. Bespotrebno je da neke zemlje, Ujedinjena kraljevina, Njemačka i Španjolska koriste državnu pomoć na legitiman način, a to se ne događa u drugim državama. Mi imamo dokaze i to znamo. Dakle, neka komisija uskladi neizravne troškove. Kada je riječ o referendim vrijednostima, sustavi trebaju nagrađivati, a ne kažnjavati one koji imaju najbolje rezultate, treba valorizirati i one koji su napredni u hvatanju i skladištenju ugljika prema e, direktivi, zatim smanjenje referentnih vrijednosti na temelju čvrstih industrijskih vrijednosti koje će se utvrđivati na e, početku razoblja. To je složenije i teže, ali tražimo da se to učini. Ja osim toga predstavljam Talijansko udruženje poduzetnika u industriji u gospodarskom i socijalnom e, odboru i ovo je četvrti puta da se ovime bavim zatim. E, dodjela unutar referentnih vrijednosti i besplatnih kvota za sektore koje će se temeljiti na stvarnoj proizvodnji, ne na povijesnim podacima. I to je također teže, ali ako komisija to učini, onda će ostvariti svoje ciljeve. I kada je riječ o izmješanju ugljika, imamo definiciju rizika o izmješanju ugljika koja mora biti e, fleksibilnija i treba također donesiti i kvalitativne kriterije bez pragova koji su predviđeni danas. Treba iskoristiti također i e, priču za stabilizaciju tržišta za, fishing out onih sektora koji su e, izašli. I treba također predvidjeti ETS bonus za e, domaćinstva i za uprave koje se bave zelenom nabavom e, na čemu radi komisija što je zanimljivo. I treba nastojati podržati dobrovoljno tržište javnih nadmetanja za ugljik, dakle ono što stvaruju tržišta koja sudjeluju u nabavi. Evo, hvala vam na riječi i još jednom dobar dan. Hvala vama. Sada gospodin Dasko izvijestuje za odbor regije. Hvala e, i želim e, također zahvaliti povjereniku Kanjete na dolasku i želim vama zahvaliti na e, pozivu na ovo saslušanje i čast mi je što sam ovdje kao predstavnik lokalnih i regionalnih vlasti. Mislim da je ovo E, doista dobra prilika da e, se razmotri jedno tehničko pitanje, ali koje svakako utječe na naša poduzeća, naše teritorije, gdje mi kao predstavnici lokalnih i regionalnih tijela doista svakodnevno djelujemo. Ja sam e, vječnik jednog grada u regiji Veneto, Vittorio Veneto, dakle na sjeverovistoku Italije i član sam odbora regija. Odbor regija je institucija koju svi dobro poznajete, siguran sam, i koja e, predstavlja e, lokalne i regionalne vlasti, gradove i općine i možemo tu sudjelovati putem odbora regija u europskoj raspravi kako bi se osiguralo poštivanje načela e, supsidijarnosti. Mene je povjerenstvo za okoliš odbora regija zadužilo za izradu mišljenja o zakonodavnom prijedlogu direktive Europske komisije koja želi izmijeniti mehanizam ETS-a. U izradi ovoga mišljenja ja sam se susrao sa različitim dionicima i također i u ovoj prostoriji i susrao sam i kolege iz političkih stranaka i predstavnike e, povjerenstava odbora regija. Evo nekoliko prijedloga za koje e, se nadam da će vam biti zanimljivi, naročito u vezi sa mogućom ulogom regionalnih i lokalnih vlasti koje se svakako žele zalagati za postizanje ciljeva u smanjenju emisija stakleničkih plinova i također naravno lokalne i regionalne vlasti su uvijek na prvoj crti bojišnice kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena i sličnih problema koje klimatske promjene pooštravaju. Možda je predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti teško objasniti građanima koja je važnost e, ovog mehanizma, no zahvaljujući ovom mišljenju koje izrađujemo i o kojem ćemo glasovati idući tjedan u odboru regija, nadamo se da ćemo to postići. I na kraju želim samo reći da ovo mišljenje koje ću ja predstaviti podržava rezultate koji su postignuti na kopu 21, ali ističe također da je možda i to propuštena prilika kako bi se na globalnoj razini pokrenulo e, pitanje e, izmještanja ugljika. E, sada ćemo početi sa odgovorima, a molit ću govornike da doista Počet ćemo s odgovorima. Molit ću e, govornike da budu vrlo kratki. E, e, dvije minute je jako malo za odgovor na 15 pitanja, no najteže pitanje je ovaj pristup u slovima, gospodine Lize. Ovo je doista odluka onih koji tvore politike, koji izrađuju politike, a ne industrije čelika. Ja mogu samo reći, mislim da sam to i objasnio, da niti najučinkovitija tvornica čelika u Europi ne dobiva nikakve e, besplatne kvote ali imat ćemo veliki problem. Zatvarat ćemo sve više i više takvih tvornica u slučaju da se cijene povećaju, da se cijene ugljika povećaju. E, možda bi jedna mogućnost mogla biti jedna krivolja, no o tome neka razgovaraju stručnjaci. Mislim da sam odgovorio i na pitanje ko, o, o tome koji industrijski sektor. To nije na nama. Naravno, trebaju biti uključeni i drugi sektori, a sektori koji ne emitiraju bi trebali učiniti više, to je jasno. No, ako sada unutar ETS-a radimo tu razliku, razliku, nije na meni da prosuđujem gdje je izmještenje ugljika za druge sektore. Naše stajalište je da pokušamo osigurati zaštitu e, od izmještenja ugljika za e, sve sektore koji su sada na popisu, a koje predlaže komisija. To znači da bi trebali e, premjestiti realokaciju sa dražbi. Istovremeno bi se povećala cijena ugljika i nastao bi poticaj da se brže smanje emisije. Zašto to ne bi bila opcija? Europska industrija čelika je E, biti ako nam je potrebna ta razina zaštite. Sa sadašnjim tehnologijama mi smo sada na granici, mislim da ste vi toga svjesni, imamo potencijal možda od 4 do 5% povećanje naše učinkovitosti do 2030. sa sadašnjim tehnologijama. Naravno da trebamo raditi na novim tehnologijama, ali one moraju biti i ekonomski održive. Sada s tim novim sustavom benchmarka to neće pomoći ni nama ni industriji čelika u nekoj velikoj mjeri. Da, e, načelo zagađivač plaća, da, ja bih to podržao, ali onda nam su potrebni jednaki uvjeti sa našim konkurentima izvan Europske unije. Ako e, kineska industrija čelika ne plaća te troškove, opet imamo problem koliko e, dodjela kvota iznad određenih granica, gospodine Ajkaut, ja mogu reći da od slobodnih kvota, besplatnih kvota e, koje smo dobili, zapravo e, pretjerano ih imamo zbog ekonomske krize. Naš je prijedlog bio da se e, te kvote dodjele proizvodnji. Mi smo dobili besplatne naše kvote koje će trajati nekoliko godina do kraja ovog razdoblja, ali Također to trebate usporediti sa neizravnim troškovima koje naša industrija treba pokriti. Možda bi bilo dobro da to komisija pojasni jer ECOFIS e, je e, naveo da neto troškovi neizravnih izravnih emisija e, su već bili zadani 2013. gdje smo imali 500 milijuna neto troškova. No to nije dodatni razlog za izmještanje ugljika. Postoji naravno izmještanje ugljika, ali ETS nije glavni razlog za to. Glavni razlozi su drugi. Glavni razlozi su e, nepoštene trgovinske prakse globalno, visoke cijene energije i troškovi u Europskoj uniji. A dio toga jest e, da to već danas dovodi do povlačenja ulaganja iz europske industrije na druge kontinente i druge regije a imamo i konkretne primjere toga u industriji čelika gdje naše tvrtke ulažu drugdje, a više ne u EU. uniji. Smanjenje proizvodnje. Naravno da e, cijena ugljika pada, to je ta zaista jedna izvrnuta situacija u kojoj smo se našli. Ne znam jesam li mi odgovorio na sva pitanja, a ako nisam možda će biti i neki drugi krug. Još jedna e, napomena Kina, da, Kina dosta radi i provodi ETS, ali trenutačni pilot projekt e, određuje cijenu ugljika po 70 eurocenta. E, oni čak i kad bi došli s cijenom na razinu Europske unije, kineska industrija ima subvencije pet puta veće u odnosu na te cijene. Tako oni će to lako apsorbirati. Mi moramo pronaći jedno globalno rješenje za ovo pitanje i to nije samo ETS koji nam je potreban. Potreban nam je holistički pristup za naš sektor. Hvala, gospodin Hvala, vrijeme je jako kratko, pa ću ja e, odabrati pitanja na koje ću odgovoriti. E, bilo je pitanja o krosektorskom korektivnom faktoru, pristupu slojevima. E, prvo što ću reći na tu temu jest da naša vlasta istraživanja podržavaju e, nedavne nalaze da zapravo taj faktor ne bi donio mnogo koristi i kao podrška onome što je Filip rekao ranije, mi želimo ublažiti rizike e, ako se usvoji taj pristup u slojevima. E, to otvara i druge značajne mogućnosti za nas. Ako se usvoji pristup u slojevima, onda znači da imate mogućnost E, strošak određivanja gornje granice, i, e, a ipak možete zaštediti e, one industrije koje su najviše izložene konkurenciji. I na pitanje gospodina Gurlanda iz prve sesije da li je ta gornja granica vezana sa pariškim sporazumom, ako se sjećate mi smo imali cilj od 25% smanjenja koje nismo ostvarili